bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Dobro jutro kolege, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Jučer smo rekli da ćemo pokušati zaista početi na vrijeme, ali eto, Kakva je sadašnja situacija. Dakle, sada ćemo započeti. E, želim dobrodošlicu gospodinu povjereniku. Želim također dobrodošlicu i predstavnicima komisije. Želim dobrodošlicu i svim današnjim gostima. Evo imamo ovdje i e, e, goste koji su zapravo koje je pozvao naš član odbora. Došli ste u pravi trenutak zato što ćete na ovaj način moći sudjelovati i slušati izjavu povjerenika Hogana po pitanju zelene strukture i zakonodavnih prijedloga vezanih uz e, reformu ZPP-a. Sigurno će biti jako puno pitanja. Mi želimo povezati ekološke programe te također e, aktivnosti u okviru drugog stupa. I bitno je da odredimo koje su to e, obvezujući i najvažniji aspekti nove reforme i ovaj susret e, također e, je organiziran i na inicijativu samog gospodina povjerenika. Znamo, povjereniče, da trebamo čuti vaša promišljenja o ovoj temi. Drago nam je što to želite podijeliti sa zastupnicima koji su članovi ovog odbora. I također sa svim gostima koji uvijek dolaze u ovako velikom broju na naše sastanke. Dobar dan i želim vam sada dati riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi članovi, dame i gospodo. Drago mi je što mogu pred ovim odborom još jednom e, E, govoriti s vama o predlogu e, ZPP-a nakon 2020. Posebice kako će izgledati buduće ZPP u odnosu na klimu i okoliš. To je svakako važna tema i to s pravom. Prošlog eh, tjedna mnogo je ljudi u europskom eh, kvartu vidjelo ovih 1200 eh, studenta koji su prošli ispred naših ureda i pozivali na više djelovanja za klimu i okoliš. Kao u istom tjednu smo imali upozorenja o neodrživoj proizvodnji hrane iz, iz dobro poznate znanstvene publikacije i to sve još jednom e, pokazuje sve ono što znamo. E, društvo očekuje više održivosti u poljoprivredi, više napora uključujući za okoliš, svakako to je želja naših građana i očekujemo da e, ZPP to i omogući. Osim toga, ne bismo trebali spustiti iz vida financijski kontekst, višegodišnji financijski okvir e, o kojemu se vode rasprave, no ukoliko ne uključimo održivost, nećemo moći obraniti proračun za ZPP. E Tako da vjerujem da prijedlog e, komisije mijenja igru u odnosu na performanse i rezultate u klimi, o okolišu i njihovoj održivosti. Moje službe proizvele su novi dokument koji će pomoći vama, distribuiran vam je danas, kako bi pokušao pojasniti mnoga postavljena pitanja i mi smo razmišljali o nekim amandmanima koji su izneseni. To je zacrtano kako će budući ZPP imati veće koristi, ali i omogućiti daljne pojednostavljenja. Daju se daljni detalji o nekim materijalima koji su već objavljeni. Ovaj dokument je dostupan, imaju komentari jutros, neće ići sve detalje upravo zbog toga, samo ću naglasiti neke ključne stvari. Za početak, e, kratki podsjetnik o izazovima s kojima smo suočeni, koji se odnose na klimatske promjene, ublažavanje i prilagodbu na vodu, kvantitetu i kvalitetu, na zrak, na tlo, bioraznolikost i e, Ali to je također veliki izazov i za naš cjelokupni cilj osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom za narod Europske unije i sposobnosti naših poljoprivrednika da živa od proizvodnje u budućnosti. Dakle, kada govorimo o degradaciji e, prirodnih resursa, poboljšanju kvalitete tla, očuvanju očuvanju e, bioraznolikosti, to nisu samo okolišna pitanja, oni se izravno tiču poljoprivrede i njezine sposobnosti da osigura potencijal e, proizvodnje hrane i hrane u EU u budućnosti. Tako da na ovom slajdu možete vidjeti sažetu verziju tri konkretna specifična cilja koje predlaže komisija – Svakako još se raspravlja sam detalje teksta, ali načela i smjer vjerujem da se slažete ide u pravom smjeru. Budući ZPP mora govoriti o klimatskim promjenama, e, prirodnim resursima i bioraznolikosti kako bi se održala bioraznolikost e, i, i e, mogućnost preživljavanja naših poljoprivrednika. To mora biti naša ključna fokus mnogi u javnosti pozivaju na jačanje ovih ciljeva. Ovaj dijagram je kratki pregled toga kako će ZPP e, se odnositi prema ovim ciljevima i poboljšati učinkovitost u odnosu na klimu i okoliš. E, tu vidimo da su poboljšanja nisu samo novi modeli izvedbe, nego i okoliš na zakonodavstvo, poboljšanje individualnih alata u instrumentariju kapa, te iznalaženje novih e, koristi za znanje i e, digitalizaciju. Dakle, i ovaj novi e, model provedbe, delivery model je također važan, no evo danas e, želim posebice reći da je važno da prema novom modelu zemlje članice će prilagoditi široku strategiju koja uključuje oba stupa ZPP-a, što je velika razlika od današnjeg prilično fragmentiranog pristupa. I značajno je što će taj proces biti e, utemeljen u analizi e, prednosti, slabosti, mogućnosti koristi i najboljih dostupnih e, znanja koje imamo sada, te temeljem ciljeva koji su zacrtani i pokazatelja čije će vrijednosti biti utvrđene onima što zemlje čine putem ZPP-a, a ne e, vanjskim eksternim faktorima. Pa dopustite da naglasimo da ćemo očekivati odgovorno e, i zacrtavanje ciljeva od strane zemalja članica. To će biti njihova odgovornost, ali komisija će svakako ocjenjivati ono što predlažu zemlje članica. No, načelno E, čujem pozive na više fleksibilnosti za poljoprivrednike kako bi mogli E, ovo sve provesti. Omnibus je dobar primjer. Znam da svi misle da e, zapravo sadašnji sustav sa svim svojim manama je zapravo je dobar kompromis. A u tom smislu davanje više fleksibilnosti poljoprivrednicima je upravo temelj ovog e, smjera prema više subsidijarnosti. Prema novom prijedlogu ZPP povezan s novim zakonodavstvom o klimi i okolišu koji će osigurati koherentnost i učinkovitost politike. kao što sam rekao na početku kako bi se osigurala budućnost poljoprivrede, tako da je proces jednostavan. Kako zemlja članica, kada zemlja članica sastavi strateški plan, mora uzeti u obzir svu analizu provedenu pod e, odgovarajućim e, zakonodavstvom e, o vodi i tako dalje. I ZPP planovi moraju jasno reći koji će doprinos napraviti poljoprivreda prema tom konkretnom zakonodavstvu. Znači više integrirani pristup. A, a zatim e, da kažem nešto o kondicionalnosti, uvjetovanosti. To je također važna stvar. Znam da neke stvari koje prelaže komisija možda idu malo predaleko što se tiče okoliša, neke, u nekim drugim stvarima možda ne idemo dovoljno daleko, tako da treba ovdje iznaći pravu ravnotežu. Uvjetovanost će na brojne načine biti temelj onoga što će ZPP postići za okoliš i klimu i biti će temelj e, za većinu potpore ZPP-a za, e, za okolišni učinak. No sustav mora biti razuman i e, mora se njima moći upravljati. I vjerujem da novi sadržaj koji predlaže koji se predlažu iznalazi tu pravu ravnotežu. Na primjer, za močvare i druge e, zemljišta koja e, su, e, koja se koriste za ponor ugljika i korištenje, održivo korištenje pesticida. To su dio uvjetovanosti kao i održivo za nutrijente koji će uskoristiti prednosti digitalizacije za optimalizaciju korištenja nutrijenata bez nametanja kompleksnih obveza poljoprivrednicima. Isto tako u područjima u kojima smo predložili prilagodbe e, za postojeće elemente unakrsne e, e, um, unakrsnog ispunjavanja uvjeta. Znači, upravo one ključne stvari u ozelenjivanju u greeningu koje su plodored e, i tako dalje, e, koje ste i sami svjesni. Istovremeno e, će zemlje članice imati dovoljno fleksibilnosti da primjene standarde uvjetovanosti na načine koji funkcioniraju u konkretnim situacijama znači onaj je zeleni, ozelenjivanje sa onim cijelim popisom će sada biti zamijenjeno pristupom koji će se primjenjivati temeljem dokaza kao dio konzistentnog plana ZPP-a koji će omogućiti da uključi više poljoprivrednika na mobilizaciju cijele poljoprivredne zajednice na, kako bismo se mogli suočiti s našim izazovima a u ovim planovima sustav će biti usporediviji, transparentniji između zemalja članica i po mogućnosti i omogućiti će održavanje iste razine igre za sve. I vjerujem da ovaj e, predlog uvjetovanosti je proporcionalni, uravnotežen sa cjelokupnim e, zacrtanim ciljevima. Nadalje, e, razni elementi ZPP temelje se na elementima kondicionalnosti, jedan od njih su ekosheme Ekosheme su stvarne novost e, u instrumentariju ZPP-a za okoliš. E, tu su neke e, sličnosti sa stupom 2 za plaćanjima za klimatske akcije i tako dalje, no u eksplanatornom dokumentu koji ste dobili objašnjene su razlike. No svejedno želim reći tri ključne stvari. Prvo, oni se u potpunosti e, financiraju iz prvog stupa, znači nulto su financiranje od strane zemalja članica je potrebno. Zatim, e, bit će temeljene na godišnjim obvezama, a ne više godišnjim dobrovoljnim obvezama, što će moći e, pomoći poljoprivrednicima da, i da isprobaju to na godinu dvije, a onda se recimo odluče da ne nastave a bez gubitka prihoda i da ih to ne obvezuje na neko dulje razdoblje unaprijed. Zemlje članice imati će e, fleksibilnost e, u ovom pogledu e, za pružanje poticaja na, za promjenu metoda proizvodnje kako bi sve ekosheme ispunjavale sve propise E, Svjetska trgovinska organizacija. Također e, moći prilagoditi to e, eko sheme prema vlastitim okolnostima i to će promijeniti način na koji se vodi poljoprivreda u brojnim dijelovima Europe i potaknuti širenje područja obuhvaćenog eko shemama iz onoga što je sada obuhvaćeno drugim stupom i tako da ćemo sada imati i ekonomsku dobit i okolišnu dobit e, kombinirane zajedno u istome. A sada recite da nešto e, dopustite da nešto kažem o drugom stupu. Iz moje e, viđenja rasprave do sada Niko do sada nije zapravo rekao da su u drugom stupu obuhvaćene krive stvari ili da su ostale praznine, nego se rasprave obično vode o vrsti, raznim vrstama intervencija koje se mogu koristiti prema drugom stupu. Neki predlažu da obacimo znatne dodatne detalje u propise Europske unije o vrstama intervencija, na primjer koje vrste E, plaćanja se mogu za agri okolišne mjere koristiti i tako dalje. No ja nisam za to jer to bi samo komplicirano dalje politiku. U novom e, modelu provedbe želimo izbjeći situacije gdje propisi na razine Europske unije nisu u skladu sa stvarnosti, a postoje razne stvarnosti u raznim zemljama članicama na terenu. I također sam bih htio reći da u raspravama o tome kako će, što može budući stup 2 učiniti za okoliš i klimu, plaćanja po površini nisu sve, to treba reći. Kako bi se to poboljšalo, trebaju nam investicije u učinkovitost resursa, obuka, savjetovanje, inovacije, također poljoprivrednici i drugi dionici moraju zajedno raditi. I samo korištenjem svih alata iz ovog instrumentarija ZPP može postići svoj cilj. Dakle, kada govorimo o ekoshemama u kontekstu obveze za zemlje članice, ali dobrovoljnosti za poljoprivrednike i pristupa poticaja nepreskriptivnih e, propisa koje imamo sada e, pod e, e, ozelenjivanjem. Dakle, evo nekoliko primjera. Prvi e, bioraznolikost. E, dakle, ovo su više informacije nego... Dakle, ovaj diagram je iz dokumenta koji je pred vama, pa neću ulaziti u detalje, no svakako ovdje se vidi što možemo učiniti u hipotetskom primjeru u provedbi e, kod zemlja članica, kod bioraznolikosti i pokazuje se kako fleksibilnost koju nudimo zemlji članicama, kako će ona stvarno funkcionirati. Imamo još jednu o klimatskim promjenama, isti ovako, i za ublažavanje i prilagodbu, isti takav diagram. Većina komentara jutros odnosila se na okoliš i klimu i dopustite da kažem nešto o simplifikaciji. Pokušao sam na razne načine sa sekundarnim zakonodavstvom do sada promijeniti nešto kako bi se politika pojednostavila i želim naglasiti da će se to također i nastaviti uz vašu pomoć na korist eh, poljoprivrednika. Znači manje, manje detaljnih propisa na razne Europske unije bolje će omogućiti prilagodbu individualnim situacijama poljoprivrednika kako bi obveze bile smislene, kako bi neko ko želi proizvoditi mogao to činiti i živjeti od toga i to je istina i za kondicionalnost i za pojedine intervencije i kao što sam već rekao, određene nove vrste potpore, posebice ekosheme, omogućiti će poljoprivrednicima da dobiju potporu kako im je potrebna i da se jača okolišna ambicija e, politike cijele. A također i upravljanje, kontrola sankcije bit će puno lakši, korištenjem i te satelitskog snimanja i drugim e, novim razvojima. Imamo neke dobre primjere simplifikacije u ovom e, predlogu, e, recimo za diversifikaciju usjeva na rotaciju usjeva u kondicionalnosti. Znači, propise o diversifikaciji usjeva su prilično preskriptivni i kao što možete vidjeti sa ovim brojevima usjeva i proporcijama koliko oni područja e, pokrivaju na farmi, a sada u rotaciji usjeva sad je više na zemlje članice da utvrde vlastite kriterije i uzmu u obzir svoje lokalne uvjete. Tako da, e, predsjedniče, dopustite evo da malo zaključim. Nova zelena arhitektura, po mojem mišljenju, veliko je poboljšanje za poljoprivrednike i okoliš, da je e, više prilika da se plate poljoprivrednicima koji žele više proizvoditi u smislu javnih dobara, pojednostavljuje se E, okolišne mjere, nije to više pristup, e, je isti za sve, a svi elementi zelene arhitekture važni su kako bi se postigla viša razina ambicije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i radimo na integrirani način u sinergiji sa već postojećim politikama koje je ovaj e, dom osvojio i koje obvezu zemlje članice, gdje se, gdje se poljoprivreda koristi više za ispunjavanje tih obveza, kao što sam već rekao, što se tiče nitrata, vode, E, i nekih e, e, štetnih utjecaja u okoliš koje pokušavamo smanjiti. Zahvaljujem. <coughs> Bardzo Zahvaljujem, gospodine povjereniče. Evo, a sada ćemo preći na raspravu uz javljanje naših kolega zastupnika. Prvi, se, prvi se javio zastupnica Herans Garcia. Izvolite. Bardzo proszę. Izvolite. Muchas gracias, presidente. Puno hvala. Evo, želim e, dobar dan i zahvaljujem povjereniku na ovom objašnjenju. E, drago mi je što jutros možemo razgovarati o jednoj od najvažnijih točaka prijedloga reforme zajedničke poljoprivredne politike. Istina je da ova zelena struktura da je iznimno važna. Posebice smatramo da je to jedan od e, fokusa na koji je usmjereno kako javno mijenje, tako i poljoprivrednice i stočari u Europskoj uniji kada je riječ o novoj reformi. Rekli ste jednu rečenicu koja je istinita i mislim da je to nešto što nam treba zajamčiti svima e, zapravo sigurnost u našem poslu, a to je zajamčiti budućnost poljoprivrednog sektora. Ne samo zato što je to jako važno, znači za borbu protiv erozije tla, za ekološka pitanja za zapošljavanja, nego također i za čitavo europsko građanstvo, jer je riječ o tome da moramo imati poljoprivredu i stočarstvo koje će proizvoditi kvalitetnu hranu e, po e, prihvatljivim cijenama. To je dio naše zajedničke politike i to moramo zajamčiti. Kada govorimo o okolišnoj politici koje je Europska unija e, potpisala i obvezala se u međunarodnoj zajednici, a to je da mora stvoriti održivi sektor i u smislu okoliša i u smislu gospodarstva. Mislim da naši ciljevi moraju biti biti odgovorni, e, moraju biti ambiciozni i moramo biti realistični. I također kada e, određujemo pokazatelje, onda moramo imati na umu da oni moraju biti autentični i da poljoprivreda nije jedina na svijetu, nego da je to još jedna gospodarska aktivnost zajedno sa svim onima kojima se, bavi, e, kojima se bave ljudska bića. I to moramo imati na umu. Kada govorimo o uvjetovanosti, Ovaj napor koji sada ulažu e, stočari i poljoprivrednici u Europi je iznimno jako velik, e, veći kroz ovu trenutnu ZPP, trenutni ZPP. Dakle, mi nismo uspjeli u tome da društvu e, zajednički prenesemo znači, te napore koje mi činimo s naše strane. Naši proizvođači su najodgovorniji za ekološku stranu priče i najviše u svijetu je upravo Europa ta koja najviše toga zahtjeva od svojih poljoprivrednika. Ali mi nismo izašli na tržište i zapravo nisu im to objasnili našim potrošačima jer kada dolazi neki proizvod iz Europe e, koji se uzgojio pod e, nekim određenim uvjetima, zašto su ti zapravo proizvodi skuplji na tržištu? Zato što poštuju drugačija pravila. E, mi u Španjolskoj čitamo jako puno vijesti o tome kako su provedene studije, istraživanja recimo i kako su našli u nekim proizvodima koji dolaze iz treće zemlje 50 e, e, e, tvari, znači naranče imaju 50 tvari koje su zabranjene u Europskoj uniji i koje zapravo prikazuju onečišćenje. I onda mi moramo vrlo jasno objasniti društvo općenito te napore koje mi činimo kako bi europska poljoprivredna proizvodnja bila kvalitetna. Dakle, e, ta uvjetovanost koja je toliko e, zapravo stroga je korak još prema naprijed u odnosu na sve ovo što smo do sad činili. I zato poljoprivrednicima moramo dati neke obveze koje oni mogu ispuniti i koji ih neće ekonomski gušiti. I također ih ne, ne smijemo kazneno goniti. Osim toga moramo im dati poticaje koji će im omogućiti da idu još korak prema naprijed u svojoj vrsti proizvodnje, ali da e, također te, ti poticaji budu njima e, povoljni, da im budu privlačni, ne samo po pitanju povećanja ekoloških standarda, nego i povećanja kvalitete proizvoda. Trebamo e, osigurati neki prostor za manevar Trebamo također e, osigurati tu ekološku schemu u okviru prvog stupnja. Znači, oni se moraju međusobno nadopunjavati. Znači, ne smije samo biti jedan koji se koristi uz druga, nego se moraju međusobno nadopunjavati. To je ono na čemu sam ja radila i također zajedno sa drugim izvjestiteljima smo se pokušali e, dogovoriti oko konsenzusa koji bi odgovarao svima i koji će pogodovati sektoru. Ja mislim da kada govorimo o novcu moramo biti realistični i da moramo reći da treba vrlo jasno raspodijeliti sredstva iz ZPP-a koje se očito neće povećati. E, mi ćemo se složiti s time da se bar ne smanje. Ali mi tu preraspodjelu sredstava moramo činiti sa stajališta proizvođača. Mislim da moramo jedan temeljni dio e, sredstava ostaviti za one temeljne pomoći, temeljne potpore koje će osigurati održivost, jer ako se ne ispunjavaju ekološki standardi koji su jako zahtjevni, nećemo moći napredovati. Dakle, kao što sam rekla na početku, e, ekološki standardi će biti još zahtjevniji i to je nešto što se ne poštuje nigdje drugdje u svijetu i zato su naši proizvođači u vrlo osjetljivoj situaciji. Dakle, e, to je ono što smo mi potpisali e, u međunarodnim e, sporazumima i često puta ti međunarodni sporazumi nas tjeraju da, da žrtvujemo naše sektore. Kada govorimo o proizvodnji koja je sada trenutno u nekim sektorima koji prolaze kroz loše razdoblje, ovdje mislim na ovčarstvo, na kozarstvo, dakle na, mislim da moramo biti iznimno oprezni zato što su naši zahtjevi po pitanju ekoloških standarda iz iznimno bitni i da, dobro je što mi kažete da će se diversifikacija morati promijeniti, na drugačiji način organizirati. Ali što ćemo napraviti s onim područjima koje nemaju alternative? Dakle, morat ćemo se pobrinuti i za njih. Osim toga, oni trpe vrlo snažne zapravo e, posljedice tih naših e, nedavnih e, pregovora. Kao što znate da su recimo pitanja uzgoja riže pretrpila mnogo velike probleme u državama kao što je Kambođa. Ja mislim da je taj naš posao iznimno zahtjevan. Ovdje mi smo poprilično dobro organizirani među političkim klubovima. Imamo nekih nesuglasica, ali ćemo pokušati dobro organizirati kako bismo stvorili dokument koji će pogodovati svima i građanima općenito i poljoprivrednicima i stočarima i našim, e, znači, e, našoj okolišnoj politici. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Andriju. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim e, se ispričati zbog kašnjenja gospodinu povjereniku. U svakom slučaju želim vam zahvaliti na današnjem dolasku. Da kako ovaj prijedlog je doista važna tema, mi smo svi ovdje i znamo da se ovaj prijedlog komisije oslanja na tri stupa kao što je osnaživanje izravnih e, plaćanja, zatim e, potpora klimatskim mjerama i e, još jedan okolišni i klimatski dio. Dakle, prvo pitanje koje želim postaviti tiče se proračunskih sredstava. Moram priznati da me ovo malo brine budući da su potrebna znatna proračunska sredstva kako bi se odradila ta, e, odradio taj ekološki prijelaz, e, ekološka tranzicija i činjenica da je vijeće odlučilo da se e, CSP odgodi na listopad ove godine ne čini mi se ohrabrujućim i brine me E, što će se dogoditi. Vidim da nitko ne želi promijeniti stav što se tiče proračuna, a negdje ćemo morati pronaći resurse. I kada danas kažemo da imamo konstantan proračun za ZPP, moram priznati da se tu postavlja veliki znak pitanja. Jer želimo li doista preuzeti sve ove izazove u području zaštite okoliša i povezati to sa poljoprivredom, morat ćemo za to izdvojiti dodatna sredstva. Dakle, to je moje prvo pitanje. Pretpostavljam da još uvijek nemate odgovore na ta pitanja, ali mi kao zastupnici ne možemo se si ne postavljati ta pitanja. Zatim tu su isto tako i neki izazovi koji su nam bliži, koji su bliži poljoprivredi. Ako e, poljoprivreda poljoprivredna grana bude davala dobre rezultate, onda će i poljoprivrednici sigurno sudjelovati u svim okolišnim mjerama. Dakle, tu je pitanje cijena koje je središnje pitanje. U mom e, izvješću predlažemo da se komisiji daju veće ovlasti u području regulacije sektora. Jučer sam već spomenuo volatilnost cijena i to je doista jedna od ključnih tema jer e, poljoprivrednici ukoliko budu imali zajamčeni dohodak postaće aktivni akteri u okolišnoj politici. Međutim, ukoliko to nije slučaj, onda to neće biti tako. Dakle, pitam se što je sa instrumentima za oblažavanje kriznih situacija, svega onoga što se tiče tržišta. Mislim da ne možemo ne razmotriti i pitanje naše trgovinske politike u širem smislu. Da kako to je sve međusobno povezano pitanje proračuna, e, pitanje cijena i pitanje trgovinske politike moraju se rješavati u paketu. Jer inače stvari neće funkcionirati i mislim da moramo ići u jednom pozitivnom smjeru i mislim da ova tri međusobno povezana elementa trebaju dovesti do toga da se dakle uzmu u obzir e, najvažniji aspekti za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Hvala. Povjerenče, ispričavam se što sam došla e, malo prekasno. E, bila sam e, jučer na večer do 11 na jednoj raspravi događanja u poljoprivredi. Mi u Njemačkoj sada raspravljamo ne samo sa poljoprivrednicima novim prijedlozima, nego sam i u uskom kontaktu sa našim ministarstvom i u ovom trenutku zapravo e, nema baš toliko jasnoće. Više smo zbunjeni jer E, ministarstva kažu u mojem području kod horizontalne e, strukture će se prilično mijenjati sustavi za provedbu ovog novog sustava sa ovim e, godišnjim izvješćima o indikatorima, pokazateljima i tako dalje. Tako da sadašnje uprave si zapravo neće moći sve to odraditi i zapravo će se za to morati znatno dodatno birokratizirati u zemljama članicama. I pitam se kako će to doista onda dovesti do pojednostavljenja i kako ćemo recimo od vas još dobiti dodatna pojašnjenja u ovom području. Naime, već smo držali E, brojne sjednice na razini izvjestelja u Sjeni. U dijalogu smo, raspravili smo krizne rezervi ili poljoprivredne rezervi, no e, detaljno, zapravo u detaljima još nismo baš toliko napredovali i moja bi želja bila da e, ovdje radimo još transparentnije i pojasnimo našim poljoprivrednicima kako će ova nova zajednička poljoprivredna politika funkcionirati i kako ćemo uspjeti postići administrativna pojednostavljenja. Naime, vi ste u svom govoru rekli da ćete nam e, dostaviti još jedan dokument, no ja bih e, volio da ova plaćanja e, odnosno da ono što doprinose naši poljoprivrednici i u okviru zaštite okoliša i klimatskih promjena i E, socijalnih e, doprinosa, da to sve bude uključeno u ekosheme. No bojim se ako sada e, tako kao što je planirano, krenemo na ovako snažnu promjenu sustava, bojim se da ćemo u području drugog stupa i jedva imati mogućnosti očekivati dodatne dobrovoljne mjere od poljoprivrednika i ne znam hoće li nas to trajno i na dulje pruge dovesti na pravi put. Naime, nama eh, da se uvijek kaže eh, dobrovoljnost eh, u prvom redu, a sada ovdje prezentirati ovaj katalog dobrovoljnih mjera za učiniti više za okoliš i tako dalje jest naravno važno, ali svejedno vas molim da nam pojasnite kako to će to funkcionirati. Mi smo spremni zajedno ići kroz ovu obnovu i promjenu ZPP-a za naše korisnike u Europi, ali ne smijemo to tako naglo pa, staviti pred ovakav e, rez i takvu e, brzu promjenu, posebice što se tiče najmanjih, e, najmanjih gospodarstava. Zahvaljujem. Evo, sada smo ostavili svo vrijeme koje imate na raspolaganju našim izvjestiteljima e, kako mogu zaista izraziti sve ono što im je na duši. Ja sada bih htio poželjeti e, dobrodošlicu gostima zastupnice Aguilera. E, oni su također zainteresirani za tematiku po pitanju sektora citrusa. Time ćemo se baviti poslije. Oni dolaze iz Valencije. Također su ovdje i predstavnici regionalne vlade. Dobrodošli. A sada prelazimo na javljanja koordinatora koordinatora. Dvije minute po osobi, molim. Krećemo sa zastupnikom Dantanom. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala vama gospodine povjereniče na dolasku na naš sastanak. Ja neću ponavljati ono što je eh, rekla kolegica Garcia. Htio bih samo reći da su klimatske promjene nešto što nas sve brine, posebno poljoprivrednike koji u svakodnevnom e, gospodarenju e, vide da su se stvari promijenile. Vode ima manje, insekti su se promijenili, došlo je do promjene u razini temperature i postoje razne okolnosti koje ih tjeraju da mijenjaju svoj način e, uzgoja. A zajednička poljoprivredna e, politika u članku 39. jamči dohodak poljoprivrednicima. Moramo konstatirati da u ovom prethodnom razdoblju i za vrijeme čitavog ovog parlamentarnog saziva nismo uspjeli osigurati odgovarajući dohodak svim europskim poljoprivrednicima što e, pokazuje da naša javna politika nije dala rezultate i da u trenutku kada želimo uvesti nove kriterije i uvjete, jer e, nemojmo se zavaravati, za poljoprivrednike će to biti dodatni zahtjevi e, uz dakle njihov, njihovu poljoprivrednu djelatnost i mislim i bojim se da ćemo na taj način obeshrabriti mlade da se da preuzmu tu djelatnost. Što se tiče uzgoja e, u mojoj zemlji, e, podaci za 2018. godinu doista su alarmantni kada je riječ o e, nestanku poljoprivrednih gospodarstava. Mislim da moramo zaista zadržati gospodarsku aktivnost kao prvi prioritet u ZPP-u. Izvolite. Hvala, ja se ispričavam što sam malo zakasnila. Mislim, morala sam još nešto obaviti u redu, oprostite. Jedna mi je stvar e, bitna jasno pojasniti ovdje, a to je E, pod, načelno podupiram svakako načela ovog prijedloga i smatram da je ispravno e, jasno reći u prvom stupu da je ovo kamen temeljac na tome još jednom zahvaljujem na vašem dokumentu dakle da u prvom stupu e, trebamo jasnu povezanost sa okolišnim shemama i ekoshemama i drago mi je što je to ostalo dobrovoljno jer mogućnost u prvom stupu e, dati neke potpore za to gotovo da nisu moguće. Ja želim da e, jasnije se ovdje kaže da javna sredstva u prvom redu idu za javne usluge. Znači e, za one koje koriste zaštiti okoliša, klime, zraka, E, i životinje i tako dalje. I ti kameni temeljci ekosheme. E, naime, u zelenom tjednu ste također bili prisutni na brojnim e, događanjima zapravo se moglo vidjeti da u Njemačkoj još e, vlada velika nesigurnost što se s tim e, temeljnim blokovima zapravo može još učiniti, recimo s tim ekoshemama, što se tu može, što se može napraviti. Zemlje članice bi zapravo trebale razviti programe o tome, znači programe o tome što se tu može napraviti, tek onda će to biti prihvaćeno i zapravo mi je E, žao i želim reći prethodnoj govornici iz EPP-a. Žao mi je što se odmah kaže, ali 70% prvog stupa mora e, ići izravno u izravna plaćanja u starom stilu. To je prijedlog EPP-a. Naime, mi je da mi smo protiv toga. Mi želimo 50% e, barem za ekosheme, sheme ali morate to jasnije i preciznije definirati koja je to dodana vrijednost za društvo i koje mogućnosti zemlje članice imaju u tom pogledu. Mislim da je najveći problem ovdje da su ovi ključni kameni temeljci nisu dobro objašnjeni. Gospodin Hvala. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja se nisam namjeravao javiti za riječ i sudjelovati u raspravi ali nažalost mislim osjetio sam se ponukan da se uključim u raspravu. Oni koji su bili uključeni u reformu ZPP-a morat će uzeti u obzir ono što je rečeno. Kao što je rekao gospodin Dantan, nema nikakve sumnje da se poljoprivreda mijenja, poljoprivredna djelatnost se mijenja. Stoka je sada unutra dok je nekada bila vani, ponekad se događa da oboljevaju od upale pluća zato što je u kući pretoplo. No, u konačnici moramo surađivati s poljoprivrednicima oni su ti koji se 365 dana u godini bave poljoprivredom i moraju se prilagođavati svim tim novim promjenama koje su skupe e, i podrazumijevaju određene troškove. Osobno smatram, odnosno došao sam do zaključka pred neko određeno vrijeme da se poljoprivrednici osjećaju isfrustriranima zbog e, tumačenja europskih e, propisa na razini država članica. I mislim da moramo provjeriti da se tumačenje pravila kao i provedba ne razlikuju od jedne do druge države članice. Mislim da je to zaista najveći izazov pred nama. Gospođa Katajnin, izvolite. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ja također želim pozdraviti povjerenika Hogana i smatram da se u zpp u moraju uzeti u obzir e, lokalne specifičnosti. Moramo biti prisutni na terenu i moramo biti svjesni da se odluke trebaju donositi bliže lokalnoj razini. E, ti ljudi bolje poznaju lokalne okolnosti od Europske komisije. Isto tako moramo razmotriti razlike između Španjolske i Finske. Kao prvo, postoje velike razlike u vremenskim uvjetima, u klimi. U mom dijelu svijeta imamo temperature od minus 30, pa nekad zna biti hladno još do sredine travnja, tako da moramo koristiti drugačije e, gnojiva i e, drugačija sredstva za zaštitu bilja. Što je sa sposobnosti država članica da interveniraju u provedbu ZPP-a? Što je sa strateškim ciljevima koje je komisija usvojila? Mislim da su države članice u boljem položaju da utvrde neke stvari. Dakle, kako gledate na njihovu ulogu u provedbi zajedničke poljoprivredne politike i što je sa ulogom Europskog parlamenta u, provedbu, u provedbi novog ZPP-a? Zastupnica Sendra. Hvala predsjedatelju. Gospodine povjereniče, što se nas tiče inzistirati još jednom na činjenici da je najvažnije baviti se načinom proizvodnje, e, stanju na tržištu i cijenama. Ja mislim da je dobro da raspravljamo o okolišnim pitanjima, ali problem je da mi sustavno govorimo zapravo o e, ekološkim standardima, a stvarnost nas vodi u drugom smjeru. Na primjer u Galiciji, u mom kraju, prolazimo kroz iznimno tešku krizu zbog zagađenja koji je, e, koji je uzrokovala industrijska proizvodnja svinja. E, voda je iznimno snažno zagađena i koje je rješenje? Rješenje je pokušati i dalje znači oduzimati zemlju kako bi je ponovno pretvorili u odlagališta e, svog tog svinskog otpada što izaziva iznimno veliko zagađenje vode, a to se također čini i kroz novac iz EPP-a. Mene, ja bih htjela ići skroz e, u dubinu, govoriti o modelu proizvodnje, govoriti o cijeni koja će zajamčiti da sve osobe koje se bave stočarsko-poljoprivrednim aktivnostima da mogu živjeti od svog e, posla i e, da ih se veže uz određenu vrstu proizvodnje u kojima će se izbjegavati ovakve ekološke krize, krize cijena i također uništavanje ruralnog područja, ruralnog okružja te zradnih mjesta u poljoprivredi. Hvala. Zastupnik Hausling, Ja, reden wir über Povjereniče, da govorimo o nekim vašim željama, ali i o stvarnosti. Mi visite da će zemlje članice riješiti probleme koje se nisu riješili u zadnjem ZPP-u, e, i tako dalje, no to je naivno e, Njemačka ima 16 postupaka sada protiv e, europskog okolišnog e, e, okvira. A vi sada želite to još ubrzati. Naime, na kraju bi mogli reći dajte nam zapravo novaca, a mi ćemo nešto s time napraviti. Mislim, najbolje dobrovoljno. Ali tako nećemo napredovati dalje. I upravo E, je i u vašim materijalima upravo e, stoje takve nesukladnosti. Na, naime, niske cijene znači e, masno masovna proizvodnja, znači vi želite više proizvodnje, više potrošnju, ali u skladu s okolišem. No, to neće ići tako. Treba će neka zaštita kako naši poljoprivrednici ne bi bili podložni dumpingu izvana, ali onda nam nisu potrebne dobrovoljne mjere, nego to trebaju biti obvezujuće. I ne može se sve samo tako birati po volji. A što se tiče dramatike, recimo e, izumiranja vrsta, ne možemo e, samo ići na dobrovoljne mjere pa vidjeti kako će to ispasti pod stupom 1 pa ćemo onda vidjeti. Naime, kriza već ovdje i treba biti riješena. I također ne znam, naime, Juče smo imali razgovor sa ministrom iz Rumunjske i tako dalje. Klima je važna tema, ali recite točno konkretne mjere koje poljoprivrednik mora napraviti kako bi postigli onih 40% uštede u klimatskom području. I to ne vidim sad ovdje. Sad kad kažete da ste se više puta našli sa izvjestiteljicom i tako dalje, da, ali po e, sva, sve što se traži se stalno snižuje prema, snižava prema dolje, ali to ne ide tako. Treba postojati e, perspektiva, perspektiva koja će e, zajamčiti da će se e, odgovarajuće mjere i podržavati financijski, a ne da će sav novac ići u plaćanja po površini. Hvala. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, Revizorski sud Evropske unije nedavno je utvrdio da vaša ekološka politika nije ni najmanje efikasna, u najmanju ruku. Ona zapravo hendikepira najbolja gospodarstva, i e, daje prednost onima koji imaju najmanje ekološke prakse. To dodatno povećava pritisak na poljoprivrednike, a prije nekoliko tjedana jedna studija je e, ustanovila da je francuska poljoprivreda među najodrživijima na zemlji. I e, ona provodi sve zahtjeve iz ZPP-a, što dovodi poljoprivrednike u sve težu poziciju. Imam tri pitanja. Hoćete li uzeti u obzir različiti stupanj razvoja europskih e, poljoprivrednih sustava i predložiti diferencirane politike kako bi se prestalo sa narušavanjem e, konkurencije među državama članicama. Zatim, e, što nam možete reći o našoj trgovinskoj politici koja ugrožava naše ekološke napore i dovodi do toga da se e, zapravo premještaju ekološki problemi. Što, razmišlja, što mislite o potporama i hoćete li umjesto toga e, predložiti jedan sustav naknađivanja za usluge koje provode poljoprivrednici u području e, zelenih e, mjera. Imate, hoćete li odustati od ovakve politike i zauzeti se za jednu ohrabrujuću politiku koja će konačno prepoznati ključnu ulogu poljoprivrednika u očuvanju okoliša. Zahvaljujem. Kolege, evo, javilo se još 20 zastupnika za riječ, dakle mogu vam dati malo vremena. morat ćemo zaključiti u razdoblju koje smo koje smo ovoga e, odredili na početku. Zato sad e, krećemo sa odmah dalje. Molim vas budete kratki. Evo, ja ću vam samo reći dobar dan kao uvod. Povjereniče, Danas raspravljamo o zapravo zelenim plaćanjima. Mislimo da to ima definitivno pozitivno, pozitivnih aspekta. Ja mislim da, su, da je to dobra mjera, a druga je, drugo pitanje je kako ćemo to provesti u dijelo. E, ja ovdje evo e, sam danas došla sa jednom grupom poljoprivrednika koji još uvijek nema dovoljno povjerenja u našu e, zajedničku poljoprivrednu politiku i iznimno su zabrinuti, zabrinuti zato što se još uvijek ne uspijeva razriječiti problem reciprociteta sa proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja i sa tržištem koje zapravo na neki način e, smanjuje njihovu ponudu. Ono što se mora napraviti, a to je da ne smijemo stvoriti i molim vas da mi odgovorite na pitanje kako ćete to kontrolirati. Znači, ne smijemo stvarati takozvane zelene prepreke na unutarnjem tržištu sa različitim programima zelenih plaćanja u svakoj pojedinoj državi. Na taj način možemo stvoriti na unutarnjem tržištu zelene granice, zelene prepreke. Kako to možemo izbjeći, gospodine povjereniče? Zahvaljujem. Hvala povjereniče. Vi ste u svojima eh, govoru rekli da želite krenuti e, snažno prema održivoj poljoprivredi sa novim ZPP-om. Ja se slažem jer izazovi pred nama e, i odgovorni planovi zemalja članica koji se temelje na postojećim analizama su ključni, ali pitanje je ko će napraviti analize, e, po mojem saznanju, to rade zemlje članice, a ko kontrolira onda te analize na kojima se temelje onda strateški planovi. Ako to radi komisija, naravno radit će se o vrlo detaljnim analizama, inače ni u okolišu ni kod klimatskih promjena nećemo doći dalje. Imate li vi uopće kapacitete u komisiji da ovih 27 ili 28, 27 zemalja članica da prekontrolirate sve analize kako bi na kraju uspjeli napraviti odgovarajuće strateške planove uopće? Moje prvo pitanje, a drugo pitanje kod e, ekoshema, da, to može biti alat, ali to je u potpunosti e, prepušteno dobrovoljnosti. Gospođa Neuhal je rekla isto to, ali minimum bi bio da se zapiše koliko, koliki postotak sredstava mora ići u sheme, a onda se može prepustiti zemlja članicama kako će izraditi probleme i koje programe. Ali analize se trebaju prekontrolirati pre, kontrolirati i također treba e, utvrditi postotak sredstava za određena područja. Gospodina Gnju. Dobro jutro, pozdravljam e, veću subsidijarnost. Svakako govorili ste o klimatskim promjenama i upravo ste kada se govori o e, klimatskim znanstvenicima. Oni e, govore o minimalnom razdoblju, mislim to je solarni ciklus koji traje od prilike 150 godina. Sjećate se, temza se zamrznula i tako dalje, ali dakle mi ponovno moramo prilagoditi naše naše e, tehnologije i naše napore, trebamo u e, i GM uključiti i tako dalje, ili inače nećemo dopreti dalje. E, govorili se zaštiti voda i tako dalje u Velikoj Britaniji i mi imamo određene kulture, ali te kulture emitiraju dušik, to vam se isto ne sviđa i e, također e, čak i ako se povećaju travnate površine, što se recimo može učiniti na odgovarajući način, e, zato treba nove načine uzgoja kultura. A šta ćete onda napraviti šta sa tima prekomjernim e, travnjacima, e, stavit ćete to na ispašu, ne je li ispašom se također emitira metan, ni to nije rješenje. Dakle, hvala povjerenče. Mislim kada pogledamo posljednje godine i nekako se pravimo da se zapravo ništa nije dogodilo, ono gospodin Hoisling je zapravo govorio, kritizirao dobrovoljnost, a ja mislim da sa dobrovoljnosti u drugom stupu smo postigli puno uspjeha kada države i regije E, imaju u svojim razvojnim planovima e, nude e, razne stvari. Recimo iz moje regije se u mojoj regiji <coughs> postigli smo puno pozitivnih primjera raznalikosti gdje su ovi programi doista učinili nešto za okoliš. No, ono što nas malo brine je što smo vidjeli proteklih godina da ozelenjavanje e, je upravo došlo e, u fokus e, zabrinutosti. Sad se bojim da s ovim dvostrukim programima, prvom i drugom stupu, gdje ćemo stvoriti dodatne probleme kod e, pitanja ozelenjavanja jer a to će biti problem jer ono što bi se pokazalo učinkovitosti ne možemo samo ono što se pokazalo učinkovitim ne možemo samo tako zapustiti. Gospodine povjereniče, vaše izjave doista nisu na visini zadatka. E, rezultati ekologizacije doista su dramatični, ništa ne donose okolišu kao što se vidi u velikom broju službenih izvješća, a to podrazumijeva velike troškove za poljoprivrednike. I mislim da Europska komisija za to snosi veliku odgovornost. Sada obećavate da ćete korigirati tu situaciju, i da ćete dati veći prostor državama članicama u definiranju njihovih ekoloških mjera. Prag koji se definira u prvom, definira u prvom i drugom stupu je doista visok. Kako bi Europska komisija ispunila svoje ekološke klimatske ciljeve predviđa da bi se 40% ZPP-a e, koristilo kao doprinos e, ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša. Mislite li da će poljoprivrednici prihvatiti da se toliko posvećuje klimatskim i e, ekološkim mjerama, a toliko malo njihovim sve težim životnim uvjetima. Tu se ne računaju dodatni birokratski troškovi za države i ne računaju se novi zahtjevi i nova dopunska pravila koja padaju na teret eh, na naših poljoprivrednika. Vi ste i dalje jedini arbitri kriterija prihvatljivosti predloženih mjera od strane država članica te njihove kontrole. Mislim da ćete na taj način stvoriti još veću pravnu nesigurnost kada je riječ o distribuciji potpora i o uvjetima pod kojima se dodjeljuju. Budući da niti vi niti vaše kolege nećete snositi troškove za razliku od poljoprivrednika koji će morati e, povratiti, e, nadoknatiti sve troškove i ispunjavati zahtjeve za povrat troškova koji su iz godine u godinu sve zahtjevniji. Dat we wat moeten doen voor milieu. Ik heb mijn amendementen ook ingediend. De 30 Zahvaljujem. Evo, ja sam e, također po pitanju teme o kojoj razgovaramo podnijela nekoliko amandmana. Dakle, ako mi ne napravimo to što sam predložila, onda ako to ne uspijemo regulirati, onda će se izgubiti sva sredstva koje imamo u okviru ZPP-a za taj sektor. Postoji jako, jako puno velikih ulaganja u modernizaciju i pojednostavljenje, ali e, bez obzira na to, jako mladih ljudi odlazi iz tog sektora. Gospodine povjereniče, po vašem mišljenju koji su to propisi koji bi trebali biti uvedeni, e, a da se ne uzmu u obzir možda potrebe poljoprivrednika, je li to moguće? Dakle, e, ja smatram da ne možemo započeti raditi s jedne strane, a da onda nakon toga se ne smijemo e, okrenuti na neku drugu stranu. Dakle, moramo pokušati napraviti ono što smo već započeli prije mnogo godina. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, prezentirali ste ovaj e, program koji je od znatnog interesa za naše poljoprivrednike koji su e, zabrinuti oko toga što mogu učiniti kako bi pomogli klimi i okolišu. Pa želim postaviti jedno pitanje. Zahtjevi koji su vezani uz nove ekosheme E, će biti iste za e, sve zemlje članice, ali potpora za to se znatno razlikuje kao i učinak na okoliš. E, učinak na okoliš je više manje isti u svakoj zemlji. Zašto onda je ova potpora toliko različita u raznim zemljama članicama? Ako ne postignemo punu konvergenciju, ne možemo govoriti o dodatnoj potpori, o dodatnim zahtjevima. Zahvaljujem. Dakle, evo, zahvaljujem komisiji na dolasku. E, Imamo dva pitanja za povjerenika. Prvo pitanje, e, i se tiče sljedećeg, dakle prema onome što smo do sada vidjeli, dakle države članice će morati e, napraviti određene analize pojedinih sektora, očito da postoje neke razlike, a pitanje je sada kako ta neujednačenost u mjerenjima može biti uzeta u obzir e, i kako se to može nadzirati. Znači, kada govorimo o tim ekološkim schemama, istina je da neke države primjenjuju veću fleksibilnost od nekih drugih. E, to je nešto što bi unutar ekoloških schema bilo, e, trebalo biti usklađeno. I također se, e, također se treba dati prostora onim aktivnostima koje nisu isključeno vezane uz znači zaštitu tla. Recimo soje se počelo prelaziti na šećernu repu. Ne postoje neke mjere koje su obvezne, a smatramo da bi trebale biti i upravo zbog toga dolazi do nedostatka dohotka. Gospodine povjereniče, evo, e, i vi ste ovaj put razjasnili neke aspekte i zahvaljujem vam na tome. Okolišno pitanje je ključno zato što želimo dobiti podršku svih građana Europske eh, unije po pitanju poljoprivredne politike i zato nam treba veća ambicija i bitno je postići ciljeve koje smo si zacrtali. E sada, bitno je kako ćemo uspjeti balansirati između veće, viših standarda po pitanju okoliša, ali također da pritome ne ugrozimo složenost samih aktivnosti, eh, birokraciju i aktivnost samih poljoprivrednika, zato što ne želimo da poljoprivrednici izađu iz zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, moramo napraviti neki balans između ta dva elementa. Vi ste ovdje govorili o Eh, jednom prijedlogu, prikazali ste nam eh, znači, prijedloge reforme, a moje pitanje je kako možemo zajamčiti da će veći angažman država članica zaista na kraju dovesti do rješenja. To je pitanje koje, pitanje koje vam postavljam. Kako komisija može na neki način pomoći? Zato što je ovo eh, vrlo složeno pitanje koje se prebacuje na razinu država članica i to je bitno. Kako možemo napraviti to? Zastupnik Buda, izvolite. Zahvaljujem. Evo samo kratko povjereniče. Ja također mislim da ove obveze po pitanju okolišnih standarda moraju biti usklađene sa višom razinom potpora u državama članicama. Ako neko dobije 250 eura po hektaru, ne znam kako bi on mogao imati iste potpore kao osoba, znači iste, iste mjere kao osoba koja recimo dobiva 500 eura po hektaru. To je moje pitanje. Drugo, pitanje što se događa sa raseljavanjem iz ruralnih područja? Imamo li program koji je baš usmjeren na E, privlačenje mladih u ruralna područja, ali činjenice da on funkcionira, ali očito nije dovoljan. I što ste napravili da to promijenite? Kako možemo dati još veće potpore za onima kojima možda nisu mladi proizvođači, poljoprivrednici, imaju možda 42 godine, ali žele naučiti nešto novo. Također, u tome će im trebati potpora. Mi njima nikako ne pomažemo. Niti u prvom, niti u drugom stupnju oni neće e, moći zapravo e, se oduprijeti svim tim zahtjevima tržištima. To u SAD-u prilično dobro funkcionira funkcionira. Mislim da moramo osnovati novu kategoriju, dakle ili za nove poljoprivrednike ili za one koji se tek počinju baviti time, a više nisu mladi. Mislim da oni moraju dobiti također određenu vrstu potpore. Hvala. E, evo nekoliko pitanja za vas. Kako ćete osigurati da neće biti e, narušavanja tržišne tržišnog natjecanja, posebice e, za manje zemlje, to je pitanje znači o onim zemljama koje su e, bliže granicama. Mislim, moramo imati usporediva mjerenja, inače ćemo imati narušanje tržišnog natjecanja. Ne znam, jesam dobro shvatio da će i agrošumarski projekti biti, biti dopustivi, jer e, upravo je to za klimatske promjene jedan dobar model. A što je sa projektima LIDER e, iz drugog stupa? Hoćete li se boriti za njihovo zadržavanje? Jer oni su neki od najuspješnijih e, E, projekata za potporu lokalnoj, e, lokalnoj ekonomiji. A kako ćete osigurati stvarni keping u pregovorima sa ministrima i državama članicama? Malo sam zabrinuta oko toga, hoćemo li moći to provesti. Te na posljedku doista pozdravljam izjavu EPP-a da se zabrani uvoz koji nije u skladu sa europskim standardima, kao što je rekla gospođa Garcia. Mislim, nadam se da nije većina samo ovdje. Mislim, e, kada vidimo da neki uzgajivači citrusa već vide učenike, učinke krivo e, smišljenih e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Hvala vam i lijepi pozdrav gospodinu povjereniku. Ja se želim nadovezati na ono što rekao kolega Dantan. Ono što treba za nas biti prioritetno ukoliko želimo zajamčiti sigurnu opskrbu hranom jest, e, su ekonomski aspekti poljoprivrede i nisam čula da ste govorili i o e, ekonomskim i o ekološkim aspektima u vašim mjerama. Isto tako nisam čula da ste spomenuli biogospodarstvo. Mislim da poljoprivreda i biogospodarstvo predstavljaju ono što e, nam danas treba i što trebamo međusobno povezati. Niste govorili niti o e, planu bjelančevina, odnosno proteina i to u trenutku kada uvozimo velike količine e, proizvoda e, s bjelančevinama iz drugih dijelova svijeta. Moramo biti oprezni kod trgovinskih pregovora, budući da nove troškove za poljoprivrednike neće osjetiti jednako proizvođači iz drugih dijelova svijeta. Osim toga, spomenuli ste simplifikaciju. Nisam sigurna da je rotacija kultura doista jednostavnija praksa za poljoprivrednike, možda za administraciju, ali sigurno ne i za poljoprivrednike. Izvolite gospodine Flanagan. Zahvaljujem. E, e, spomenuli ste zaštitu tla e, bogatih ugljikom. Da, to je naravno nešto što je hvale vrijedno, ali treba biti i postizljivo a temeljna uvjetovanost mislim da će ovdje uzrokovati više problema nego rješenja. Ako to želimo postići, mislim da moramo sa odgovarajuće zaštite preći na održavanje, a zatim sa jačanom uvjetovanošću i ekoshemama dati ljudima e, potice da krenu tim putem i idu dalje u stupu 2. Jer ako želimo to postići, moramo biti realistični. A vi doista dobro znate kakva je situacija u Irskoj i ideja da to radite samo za temeljna plaćanja. Ne znam koliko e, osnovna plaćanja, ne znam koliko mislite da će to pomoći, ali to ljudi neće pristati. E, kad govorimo o riječi neproduktivni, Mislim, ako smo ozbiljni oko svih e, proizvoda koje mogu proizvesti poljoprivreda, ova non-productive mora nestati. Jer kako nešto možete, nešto što i uklanja 40 tona e, ugljika e, neproduktivnim. Zahvaljujem. Dakle, ja smatram e, da Evo, mogu ovdje poduprijeti čitav niz problema koje su kolege prije mene spomenuli, ali ono što bih ja htio naglasiti kao e, ono ključno, ključnu stvar, to su rezultati. Mislimo da je Evropska unija napravila jako puno u proteklih nekoliko godina kako bi poboljšala situaciju po pitanju održiva poljoprivrede i okolišne politike. Dakle, e, činjenica je da su veliki gradovi privukli e, građane iz ruralnih područja i to je jaz koji smo pokušali popuniti kroz koncept eh, tih pametnih eh, sela. Također, moramo imati na umu eh, koje je sve to posljedice imalo po građanstvo koje je ostalo u ruralnim područjima. Kada govorimo o zagađenju, E, grijanje u ruralnim područjima je nešto što je vrlo štetno za e, okoliš, pogotovo u nekim područjima u kojima poljoprivreda e, previše koristi upravo takve mjere, a moramo uzeti u obzir kriterije kojima su njihom bitni. Hvala lijepo gospodine povjereniče. Mislim da treba ispuniti tri preduvjeta kako bi ova nova zelena arhitektura polučila dobre rezultate. Kao prvo, e, prihvaćanje među poljoprivrednicima, što se čini evidentnim, zatim e, zajednička izvedivost, nacionalni strateški planovi e, su dobri. Isto tako potrebna je i evaluacija predloženih instrumenata. Predloženi instrumenti moraju biti jednostavni i moraju biti međusobno komplementarni. Što se tiče pojačane uvjetovanosti, mislim da ona ne bi trebala stvoriti e, prekomjerne regulatorne zahtjeve i sadašnja ekologizacija e, se temelji na poštivanju normi što podrazumijeva kontrole koje nije uvijek jednostavno provoditi e, u nacionalnim upravama tako da uvjetovanost e, mora predstavljati jednu zajedničku jezgru na razini Europske unije. I zaključno što se tiče eko shema, mislim da je važno da taj instrument bude obvezan za države članice i fakultativan za poljoprivrednike. Gospođa Petir, izvolite. Pozdravljam povjerenika, zahvaljujem povjereniče na dolasku i na dodatnim pojašnjenjima koja ste nam danas ovdje dali. Željela bih vas upoznati sa stavom e, Hrvatske poljoprivredne komore kao krovne organizacije poljoprivrednika u Hrvatskoj koja smatra da nova zelena Arhitektura mora biti usmjerena samo na aktivne poljoprivrednike i uzeti u obzir napore koji su već učinjeni e, do danas. Pojačana uvjetovanost u novoj zelenoj arhitekturi mora omogućiti određeni stupanj varijabilnosti u cijeloj Europskoj uniji, ali na način da ne ugrožava jedinstvenu provedbu. Proces mora pomoći u izjednačavanju razlika u konkurentnosti vezanoj uz različite načine provedbe zakonodavstva na primjer u smislu okoliša, klimatskih promjena i dobrobiti životinja cjelokupni cilj mora stvoriti istinsku ravnopravnu poziciju poljoprivrednicima širom Europe, a istovremeno omogućiti određeni stupanj razlika. Mali poljoprivrednici trebali bi biti izuzeti makar od dijela ovih uvjeta kao što su i sada izuzeti od višestruke sukladnosti u okviru modela potpore za male poljoprivrednike. Smatramo da je neprihvatljivo znatno povećanje zahtjeva u okviru nove poboljšane uvjetovanosti uz istodobno smanjenje proračuna zajedničke poljoprivredne politike. Možete li malo pojasniti zašto ste odlučili ekosheme ostaviti dobrovoljnima za sudjelovanje poljoprivrednika? Druga stvar, kada pogledam zanimljive dijagram bioraznolikosti, što se događa tamo gdje poljoprivrednici već imaju minimalni 7% ili 10%? jel ono što se dogodilo da su u prošlosti ti poljoprivrednici bili isključeni i e, oni zapravo onda uništavaju postoće habitate kako bi ih ponovno zasadili da dobiju potporu. Ja vidim da se to događa u velikoj mjeri ponovno, pa možete li dati neka jamstva da ćete zamoliti zemlje članice da budu mudrije, ne rigidni kod ovih e, konkretnih mjera. To se dogodilo, na primjer, e, u Irskoj sa e, određenim e, habitatima koji su onda uzrokovali kasnije zagađenjem vode. Znači, sad će biti jedna cijela industrija stvaranja strateških planova, ispunjavanja ciljeva i tako dalje. Jeste li to uzeli u obzir? Jedna minuta tri ideje. Ona prva je najvažnija koju je već spomenuo Michel Dantan. Dakle, ono što prvo trebamo riješiti jest da se poljoprivrednicima osigura odgovarajući dohodak u svim sektorima. Svi pate zbog e, nedovoljnih e, sredstava, nedovoljnog dohotka. Mislim da je to prioritet. E, trebalo bi to prepustiti državama članicama i komisiji, ali i među nama kada trebamo glasovati o regulatornim mjerama, e, uvijek se većina tome protivi u parlamentu, tako da moramo biti i mi dosljedni prilikom glasovanja. Zatim, što se tiče simplifikacije, mislim da je ona nužna. Stefan Lofol je prije 15 godina već govorio o potrebi da se prijeđe sa obveza na ugovore. I e, htio bih samo reći još nešto. E, budite oprezni jer ponekad države članice dodatno kompliciraju neke, neka pravila to treba provjeriti i ponekad e, oni zakompliciraju stvari, a onda za to optužuju Brisel. Osim toga, moramo biti dosljedni. Poljoprivreda i okoliš, ali isto tako moramo voditi računa i o e, svjetskoj trgovini i stvoriti međusobne veze među tim politikama, posebno kada je riječ o politici, o trgovinskoj politici. Hvala. Sada dajem riječ e, zastupniku Voreniku Riječe. Mi želimo završiti do 10.30. Izvolite. Hvala. Htio sam reći da je ovaj sastanak bio o arhitekturi za okoliš. Dobro, ali dobro, njih smo obuhvaćali. Pokušat ću jednu stvar reći prvo odmah. E, novac. E, vi znate kakva je financijska situacija, znadete kakvi su razgovori o višegodišnjem financijskom okviru. Vijeće je odlučilo dogoditi E, sporazum za kraj desetog i sada moramo čekati, naime oni su dio e, legislativnog procesa, ali ja doista vjerujem da ako imamo snažnu politiku uh, u ZPP-u, onda možemo tražiti više novaca za naše politike. Jedno od područja gdje možemo uh, zahtijevati te financije je da se poljoprivrednici vide kao dio rješenja za okoliš, klimatske promjene, kvalitetu vode i tako dalje. I tražiti onda financijske, dodatne financijske resurse za programe koji su nam potrebni, uh, da naši poljoprivrednici budu E, dio e, uključeni ova plaćanja za eko usluge. E, neki ljudi kažu prvo tražimo novac, a onda ćemo finalizirati stvari koje su pitanja povezana sa ZPP-om. To je jedno gledište, ali također ako tražite više novaca, morate, morate reći zašto tražite više novaca. To je drugo gledište. Znači, to je jedna ravnoteža koju trebate uspostaviti. Pa, hajdemo nastaviti raditi na tome. Mislim da smo na istoj strani, želim maksimizirati resurse za poljoprivrednike i slažem se sa gospodinom Dantanom, to je ekonomski važno, ali ovo je sada sastanak o tome kako će funkcionirati ovaj okolišni dio, naravno i ekonomski i socijalni dio su također važni i također e, održivost je naravno važna i svi se slažemo jer ako nemamo održivost u srcu naših politika nećemo moći zaštititi naše resurse za buduće generacije. I također tržište traži održivost e, kako bi bilo e, u srcu proizvoda koje prodajemo i to je komplementarnost ključna i slažemo se. Vjerujem da je bilo koji slobodni pregovor, ugovori o slobodnoj trgovini su nešto gdje smo tražili istu razinu zaštite okoliša za sporazume sa trećim zemljama kao i na europskoj strani. I ne slažem se s nekim sugestijama koje su iznesene što se tiče dumpinga, cijenovnog dumpinga, nema dokaza o tome, to je lijepi soundbite, ali nema baš tu puno dokaza, bilo kakvih dokaza, dokaza gdje se dolazi, gdje dolazi dumpinga u proizvodu, bilo gdje u svijetu. Ako mi kažete gdje ja ću to pogledati. Nadalje, nedavno smo vidjeli za rižu koja je bila spomenuta u e, sporazum e, sve osim oružja e, na koju smo se prvi puta pozvali kako bismo pomogli španjolskim i talijanskim poljoprivrednicima koji su jako zabrinuti oko načina na kojima je došlo do dumpinga proizvoda u Europskoj uniji iz Kambođe i Malezije. To pokazuje da instrumente koje smo iskoristili i koristimo u interesu naših poljoprivrednika, poljoprivrednika Europske unije kada je to potrebno. I zahvaljujem gospođi Malmström što je to i učinila, e, iako je bilo puno međunarodne opozicija. Dakle, e, mi tražimo ekvivalentnost po pitanjima okoliša, rada, sigurnosti hrane u svim našim sporazumima o slobodnoj trgovini i, na primjer, i u pregovorima o Merkosuru nećemo e, ništa postići ako ne dobijemo to. A naravno i važno je kako se sa ovim safeguardima, to, e, zaštitnim klauzulama to provede. Znači, proračuni e, smo već spomenuli, ali trebamo više novaca, ali trebamo i jasne politike da bismo dobili više toga. Ali rasprava u kojoj ste uključeni, zajedničke organizacije tržišta, Vidite mnoge dobre primjere gdje zajednička organizacija tržišta funkcionira u odnosu na iskustva koje smo imali 2015. 16. Koristili smo puno mjera koje su vodile do stabilizacije tržišta i bolje cijene za poljoprivrednike i pitanja, a pitanja skladištenja reći ću na kraju što činimo i što se događa po pitanjima skladištenja obranog mlijeka u prahu, na primjer. Tako da moramo paziti da ne poremetimo ono što već dobro funkcionira u smislu politika i zašto promijeniti formulu koja dobiva trenutno u iskustvima iz posljednjih par godina. Nadalje, doista ne znam, gospođo Mudlo, s kom ste vi razgovarali na, u zelenom e, tjednu u Berlinu. Ja sam razgovarala sa njemačkim poljoprivrednicima, oni nisu rekli ništa o tim problemima u odnosu na obveze E, koje je spomenula njemačka vlada, tako da znam da neki dužnosnici u nekim zemljama imaju puno zabrinutosti od toga da će morati više raditi, no, svejedno je broj indikatora smanjen za 50% i znatno izvještavanje je smanjeno između sada i e, budućeg situacije. I strateški plan za ZPP se usredotočio sa pojednostavljenja znači tri politike u jednu, manje pokazatelja koji su zajednički, manje obveze izvještavanja E, poticaji za poljoprivrednike, dobrovoljni pristup, e, smanjenje kontrola na, na gospodarstvo, također će trebati e, manje ljudi koji će u Njemačkoj morati ići van na farme pa će to satelitom raditi. Ne znam zašto bi za, zapošljavali dodatne ljude za to, jer to mi treba pojednostavljenje. Ako mi to možete pojasniti, poglačemo ponovno, ako ne, ja zapravo ne vjerujem da je tako, ali svejedno. Gospodin Dantan, moram se paziti da ne dođe do dodatnog administrativnog tereta, već sam to odgovorila, ja mislim da se neće dogoditi, se, smo puno toga pojednostavili, ali kod jačanja lanca hrane, tu vi i mnogi drugi ovdje e, odigrali ste važnu ulogu da se pozicioniraju poljoprivrednici u lancu hrane i tako dalje, tako da su ovo promjene koje su dio ove slagalice koje smo e, pokrenuli prije par godina za jačanje suradnje e, sa proizvođačima na propise o u omnibusu, e, nepoštene trgovačke prakse, transparentnost tržišta u travnju dolazi. Znači, to su sve prijedlozi koji će e, ekonomski e, zakoračiti naprijed, a to ste vi rekli, da kako bi poljoprivrednici dobili više od ove transakcije u cijelom lancu. E, gospođo Neuhl, hvala za potporu, ali ZPP strateški plan daje fleksibilnost zemljama članicama. Znam da vi želite sve obvezno, ali puno ljudi koje upoznam poljoprivrednike i NGO i ne, nevladne udruge kažu da je dobrovoljnost i dobrovoljni pristup e, važna stvar i u svim konzultacijama sam čuo to od poljoprivrednika i vjerujem da je to tako, ali trebamo osigurati da zemlje članice nude mogućnost poljoprivrednicima da iskoriste i druge opcije za jačanje okoliša putem ekoshema ako to žele. Također imamo ovaj 15% prebacivanje sredstava između stupova, znači Znači tu fleksibilnost dali smo zemljama članicama ako žele i to iskoristiti da jačanje okolišne dimenzije. Tu fleksibilnost već imaju u ovoj politici zadržavamo tu fleksibilnost prebacivanja sredstava iz e, jednog u drugi stup i u budućnosti. Tako da to u kontekstu dizajna strateškog plana zemljama članicama daje mogućnost da učine više za dizajn ovih programa i korištenje fleksibilnosti. Znam i vaš argument ovih 50%, to je financijski argument, e, to ćemo odgoditi za neki drugi dan i bit ćete u to uključeni svakako u tu raspravu. Slažem se s gospodinom Nikolsonom da tumačenje propisa i provedba propisa su od ključne važnosti i komisija treba preuzeti puno odgovornosti ovdje u odobravanju ZPP stačarkih planova kako ne bi se zemlje članice uvodile dodatne propise nego kako bi se sve pojednostavilo za poljoprivrednika na najambiciozni mogući način. Možda smo mogli E, još i ranije to učiniti i naučili smo dobro nešto iz toga i napravili smo stotinjak promjena u prošlim e, godinama, u posljednjim godinama. To pokazuje da mi slušamo vaša višljenja u tumačenju ovih propisa i to će se i nastaviti i moji dužnosnici žele svakako pomoći u ovoj agendi za simplifikaciju. Također lokalni uvjeti trebaju biti uzeti u obzir, to je ugrađeno cijeli pristup ZPP strateškog planiranja i novog modela provedbe koji ću uzimati u obzir i nove lokalne i sve lokalne uvjete ali poštujući devet ciljeva zajedničke politike Europske unije. Znači zajednički ciljevi, zajednički pokazatelji, zajedničko izvještavanje. I ako iz nekog razloga zemlje članice ne žele provoditi planove koje su dogovorili sa komisijom, komisija će djelovati kao što to čini također i sa akcijskim planovima i financijskim korekcijama. To ćemo činiti ponovno kako bi se ljudi vratili na put ispunjavanja EU ciljeva i na taj način osigurati i osigurali e, istu razinu uvjeta za sve i minimalno narušavanje tržnog natjecanja. Gospodina Sendre, ako postoji problem e, zagađenja vode u Galisiji e, sa e, od proizvodnje svinja, to je nešto što lokalna uprava treba riješiti. Mi naravno ne ulazimo u mikro upravljanje politike na razini lokalne vlade. To je nešto što treba provoditi na nacionalnoj razini i na svim, na razinama u državi. A ako treba pomoći u provedbi, to um, se može. Gospodin Housing, optužili ste me da sam naivan, možda i jesam. Možda i jesam naivna osoba. Gospodin Flanagan će vam reći o tome, no... Kopa Kođeka i nevladine udruge koje smo e, koje smo doveli na raspravu me nisu optužili za naivnost, ali ne mislim da bilo što kažemo o okolišu da će zadovoljiti ono što vi tražite, bilo što da ja napravim. Tako da to je u redu. Razumijemo se mi po tom pitanju, ali ja želim pristup temeljem poticaja. Vaš pristup nije funkcionirao što se tiče preskriptivnosti, obveznih pravila i tako dalje stvaranja klime straha za poljoprivrednike u odnosu na provedbu tih propisa. To je takva e, vrsta e, pristupa koja je bila prošli puta, želim i one vaše e, želim dokaze za ovaj price dumping koji onako često izbacujete ovako, a bez ikakvih dokaza. Vi ste rekli neka pitanja o diferenciranju politika. Mi inzistiramo zajednički, na zajedničkim ciljama Europske unije, zajedničkim politikama, zajedničkim e, mjerenjem i pokazateljima. Neka, nekako moramo nešto mjeriti, inače nećemo opravdati trošenje novca poreznih obveznika za zajedničke ciljeve. Znači to moramo. I ne vjerujem da trgovinske police, politike škode okolišu, jer mi inzistiramo na ispunjavanju raznih standarda i osiguravamo da će to se nastaviti i činiti. Dakle, okolišna ambicija nam eh, pomaže u pregovorima o javnim dobrima sa raznim <coughs> zemljama članicama i također da se postigne eh, sporazum za snažan proračun za ZPP i na taj način to treba gledati. Poljoprivrednike naravno da treba platiti na svom radu koji rade na sigurnosti hrane i javnim dobrima, ali također trebamo imati smislene i kredibilne politike za sigurnost hrane i tako dalje, koje će osigurati naše stajalište u okviru pregovora za MFF kako bismo dobili više novaca, tako da sam ja za e, pristup s poticajima. slažem se za reciprocitetu u okolišu srećnim zemljama, to je ključno i na tome inzistiramo, no tražili ste iste uvjete za sve što se tiče okoliša. Ali sada se udaljavamo od e, ovog pristupa one size fits all pa moramo imati, znači, ali moramo imati neke znat, zajedničke elemente, ciljeve, pokazatelje, propise i zaštitne e, mehanizme, a komisija će se uključiti u bilo koje zemlje članici da osigura i, i provedbu. Znači mi imamo fleksibilnost u dizajnu programa, ali nisu sva područja ista i tako dalje. A gospođa hej, rekla je da se nismo spomenuli bio Bio gospodarstvo u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje je, može igrati važnu ulogu u stvaranju prihoda za poljoprivrednike i regije i to je dobra okolišna plaksa, tako da postoji ovdje E, dobar odnos između ekonomskih i okolišnih praksi, ali svejedno svot analizu će morati napraviti Španjolska što se tiče ciljeva i potreba koje one e, misle e, u odnosu na planove. Znači, znam što vi govorite, ali mislim da ima tu puno zaštitnih klauzula kako bi se osigurala zajedničko i jedinstveno primjena politika. I također Ciljevi će se mjeriti, rekao sam već e, što, što mislim o dobrovoljnom i obveznom što se tiče schema i poticaja koje mislim da su pravi put gospodine Agnju. A što se tiče tajnih pašnjaka i livada, niste mi ih čestitali za ono najveći problem u Ujedinjenim kraljevini o ukidanju ovih tri tri usjeva, ovaj, rotaciji tri usjeva, ali ove ovaj, trajne livede i pašnici će biti problem jer sada imamo novi e, e, sada imamo i novi predmet na sudu zbog tužbe jednog građana i tako dalje, no još ćemo vidjeti. Pa ćemo još imati prilično puno rasprava o tome kada dođe do detalja ovog zakonodavstva. Gospodine Došman. Dakle, predsjedniče, ono što ste vi spomenuli o dvostrukom financiranju i svemu tome, svjesni smo tome, svjesni smo toga u odnosu na osiguravanje da se ne smiju duplicirati niti politike, niti novac u ekoshemama. I to će biti dizajnirano u programima tako. Ja moram završiti, pa Želim reći da pitanja koja se odnose na e, prebacivanje sredstava i stupova, to će se nastaviti. Svota analiza će biti sada je vrlo važna za K planove, ZPP e planove, također financijski programi će e, podupirati će naravno uključivati i agri šumarstvo koji će biti dio strateških planova u budućnosti. Zadržat ćemo lider programe, to smo već rekli u predlogu. Dakle, minimalno 5% sredstava ide u programe LIDER, eh, capping, također jedan dio ovih financijskih eh, pregovora. Zatim imamo zaštitu tla bogatih ugljikom. Vi znadete da sam ja to već dugo radio, evo drago mi je što danas to podupirate, evo sad ja to s vama lijepo, um, danas sam danas sama lijepo između nas, ali znam s kim ste ranije radili, ali dobro. Tako da aktivni poljoprivrednici, e, da naravno e, i bioraznolikost i jamstva za bioraznolikost, e, gospođo Maginis, da. Dakle, svakako ne želimo se vraćati unatrag, gledamo ono što je jedna temeljna linija za sve, a zemlje članice će onda unutar ZPP-a morati u strateškim planovima se pobrinuti za bioraznolikost. Dakle, dobrovoljnost za poljoprivrednike, ja mislim da je bitno da je to dobar poticaj e, bolje nego od propisa. Mislim, više propisa e, vodi do više kompleksnosti, kompleksnosti, a ja želim pojednostavljenje. Evo, nadam se predsjedniče da sam e, odgovorila na neka od pitanja, ali svakako želim reći da zajednička organizacija tržišta zapravo dobro funkcionira i CMO odbor e, se sastao danas što se tiče prodaje mm, obranog mlijeka u prahu. Sada imamo e, o novu e, količinu po cijeni od 1585 eura po toni i podupiram one koji su poduprli onu strategiju koju sam ja predložio za rješavanje krize mlijeka koja je sada pokazala dobre rezultate jer je sada zapravo sva zaliha obrnog mlijeka u prahu s jutrošnjim danom prodana, nemamo ništa na skladištu. Hvala svima koji su to poduprli dobra informacija što se tiče mlijeka. Zahvaljujem vam povjereniče na ovom dolasku. To je bilo zaista nužno, ne samo za nas iz odbora za, e, e, za poljoprivredu, nego također i za Europsku komisiju. To će biti korisno i našim izvjestiteljima u razradi izvješća. E, dakle, možemo možda i ubrzati ovo vrijeme koje još treba za izradu izvješća, jer su nam mnoge stvari bile razjašnjene. Zahvaljujem vam i želim vam dobrodošlicu, odnosno da dođete još koji put E, na naš odbor. Sada samo ćemo imati e, jednu minutu tehničke pauze. E, možda mogu naši gosti otići popiti kavu zato što ćemo prvo imati pola sata glasovanja više manje, a vidimo se znači sa zastupnicima odmah nakon ove vrlo, vrlo kratke tehničke pauze, a za sve ostale goste preporučam da odu na kavu. Evo, kraj pauze, kolege. Sad ćemo započeti. Dobro. Evo, molim e, izvjestitelja da se javi za riječ. Izvolite, gospodine Dortman, imate riječ. Zahvaljujem. Evo, neću e, previše duljiti. Evo, samo za uvod bih htio reći da želim zahvaliti svima koji su surađivali na izradi ovog dokumenta. E, mislimo da je jako bitno da dođemo e, na plenarnu u veljači s ovim dokumentom kako bismo mogli glasovati. Zato hvala što danas imamo ovo glasovanje nakon što smo jučer razmotrili amandmane. Nakon glasovanja ću možda još nešto reći samo da ovisno o ishodu. Dobro, započet ćemo s glasovanjem. Amandman 78 za. Protiv? Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Odbijeno. Glasovanje je zatvoreno, odbijeno. Dobro. E, idemo tri za protiv, odbijeno. Od 80 za, protiv, odbijeno. 81 za, protiv, provjerit ćemo 81, otvaram, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 81 za, protiv, odbijeno. 82 za, protiv, odbijeno. 86 za, protiv, odbijeno. 84 za, protiv, odbijeno. 80 Ne, idemo provjeriti 84. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 85 za. Protiv. Odbijeno. 2 za. Protiv. Odbijeno. 1 za. Protiv. Provjerit ćemo. 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 2 za. Protiv. Odbijeno. Kompromis 1 za. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. Idemo sada na amandman NV1 za. Usvojena. 2 za. Usvojena. 107 za. Protiv. Odbijeno. 106 za, usvojeno. 108, samo trenutak. 108 za, usvojeno. Provjera, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 109 za. Protiv. Odbijeno. 110 za. Provjerit ćemo. 109. otvoram glasovanje. zatvoram Odbijeno. 110 za. Protiv. Usvojeno. Kompromis 2. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 28. Za. Usvojeno. 118 i nakon toga 119 i tako dalje. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 120 za. Protiv. Odbijeno. 121 za. Protiv. Odbijeno. 9 za. Pro, usvojeno. Kompromis 3. Otvaram glasovanje. za e, otvoreno glasovanje. Sad je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis četiri. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 136 za. Protiv. Odbijeno. 22 za protiv, odbijeno. 138 za, protiv, odbijeno. 139 za, protiv, odbijeno. 140 za, dobro, provjerit ćemo 139, glasovanje otvoreno. Zatvaram, 139 Zatvaram glasovanje. Jedan, tri, devet. Glasovanje od... Zatvaram. Usvojeno. 140 za. Pro, usvojeno. Kompromis 5. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 154 za. Protiv. Odbijeno. 155 za. Protiv. Usvojeno. Kompromis 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis sedam. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. E, idemo na 160 za. Protiv? Odbijeno. Provjerit ćemo 160. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvojena Sto šezdeset šest za, protiv, odbijena Kompromis osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 22 za. Usvojeno. 167 za. Provjerit ćemo, ok, provjerit ćemo 22. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Isti broj Zastupniče DS, na listi EPP-a je bio jedan viška. Idemo dalje. Znači 167 za. Znači sad idemo na 167. 167. Glasovanje otvoreno. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 194. Znači 194 za, protiv, odbijeno. Kompromis 9. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 20 za, pro, usvojeno. 175 i 76 identični su za, protiv, odbijeno. Provjera 175 i 176, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 179 i 180. Za? Protiv? Odbijeno. 181 za? Protiv? Odbijeno. 182 i 3. Za? Protiv? Odbijeno. 187 za? protiv, provjerit ćemo 187, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 184 za. Protiv. Odbijeno. 185 za. Protiv. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno 185. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 186 za, protiv, odbijeno. 188 za, protiv, odbijeno. 189 za, protiv, usvojeno. 190 za, protiv, Provjerit ćemo 190. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 192 i nakon toga za, protiv, odbijeno. Kompromis 10, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. 198 za. Protiv. Usvojeno. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 204 i znači još čitav niz amandmana. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno 204. drugi dio. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 8 za. za 8. Protiv. Odbijeno. 20 za. Protiv? Provjerit ćemo 20. Zatvaram. Usvojeno. 112. Za. Usvojeno. 131 za. Usvojeno. 98 za. Protiv. Usvojeno. 7 ne, provjerit ćemo 98 prvo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 7 i 4 za. Usvojeno. 99 za. Usvojeno. 100 za. Usvojeno. 102 za. Usvojeno. 103 za. Usvojeno. 10 za, usvojeno. Sada prelazimo na kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 24 za, protiv, usvojeno. Idemo provjeriti 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 212 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 214 za. Provjerit ćemo 212 u redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 214 za. Protiv. Odbijeno. 215 za. Provjerit ćemo 214. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 215 za. Usvojeno. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 226 za. Protiv. Provjerit ćemo. 226. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Jedan glas razlike. Dobro da smo provjerili. Amandman 14 za. Usvojena. 225 za. Protiv. Odbijeno. 22. Dobro, provjerit ćemo 225. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 229 za. Usvojeno. 235 za. Protiv. Provjerit ćemo 235. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 2, 3, 6. Za. Protiv. Usvojeno. 2, 4, 1. je za? Protiv. Odbijeno. 33 za. Protiv. Odbijeno. 34 za. Protiv. Odbijeno. 261 za. Protiv. Usvojeno. Provjerit ćemo 261. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 254 za. Protiv. Odbijeno. 257 za. Protiv. Odbijeno. Provjerit ćemo 257 glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 248 za. Protiv. Provjerit ćemo 248. Zatvaram. Odbijeno. 251 za. Protiv. Odbijeno. 244 za. Protiv. Provjerit ćemo 244. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 256 za. Usvojeno. 252 i 53 za. Protiv. Odbijeno. 247 i 49 za. Dobro, provjerit ćemo prethodni. 252, 253. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 247 i 249 za. Protiv.

Protiv? Provjera 315 i 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 262 za. Protiv. Odbijeno. 258 za. Protiv. Provjerit ćemo 258. Zatvaram. Odbijeno. 22, 263 za. Protiv. Provjera 263. Zatvaram. Usvojena. Jednim glasom razlike. 334 za i ovi nakon njega za. Usvojeno. 275 za. Protiv. Odbijeno. 255 za. Protiv. Usvojeno. Provjera 255. Glasam, otvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 14. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojen. 266 za. Protiv. Odbijeno. Kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram.

Odbijeno. 290 za. Usvojeno. 291 za. Usvojeno. 294 za. Protiv. Provjerit ćemo 294. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 22 za, protiv, usvojeno. 300 i dalje, da, za, protiv, provjerit ćemo 300, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 29 za, protiv, odbijeno. 8 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 304 za, usvojeno. 305 za, protiv, odbijeno. Kompromis 17 za, glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 20 za, protiv, odbijeno. Provjera 20. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Šest, ispričavam se, znači šest. Za. Protiv. Provjera. Šest. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 200 259 i 60 za protiv odbijeno. Kompromis 18. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 321 za protiv Provjera 321. Otvaram glasovanje.

327, 48 i 7 za, protiv. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 330 za, protiv. Provjera 320, 330. Zatvaram. Odbijeno. 329 za. Pro, usvojeno. 331 za. Usvojeno. 332 za. Usvojeno. 333 za. Protiv. Provjerit ćemo 333. Zatvaram. Usvojeno. Jedan glas razlike. 6 i dalje. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 19. Otvaram glasanje. Kompromis 19. Zatvaram. Usvaja se. 346. Tko je za? Usvaja se. 307. Tko je za? Usvaja se. 350. Usvaja se. 240 i tako dalje. Tko je za? Usvaja se. 12, tran, e, tko je za, usvaja se. Provjeravamo elektronički na vašu želju. Otvaram glasanje za 12. Zatvaram. Usvaja se. 312 za, protiv, odbija se. 314 za, protiv, odbija se. 104 i 10 za, protiv. Provjeravamo elektronički 104 i 10 otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amrman e, amandman 11 za, Usvaja se. 351 za. Usvaja se. 352 za. Protiv. Usvaja se. 353 za. Protiv. Provjeravamo 353. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 23 Envi za. Usvaja se. 311 za. Protiv. Odbija se. 355 za. Protiv. Odbija se. 356. Oprostite, 357 za. Protiv. Odbija se. 358 za, protiv, odbija se. 359 za, protiv, odbija se. 360 za, protiv, odbija se. 361 za, protiv. Provjeravamo 361. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 362. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjeravamo. 362. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 363 za. Usvaja se. 364 za. Protiv odbija se. 365 za, protiv, odbija se. Kompromis 20, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 376 za, protiv, 380 eh, za, 381 usvaja se, 21 otvaram glasanje, zatvaram, usvaja se, 390 za, protiv, provjeravamo 390 elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 22. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 391 za, protiv, odbija se. 392 za, protiv, Odbija se. 400 za. Usvaja se. Kompromis 23. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 24. Otvaram glasanje. Zatvaram. usvaja se. 417 za, protiv. Provjeravamo 417, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 39, amandman 39 za. Usvaja se. 31 za. Usvaja se. Kompromis 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 430. Za, protiv. Usvaja se. E, provjeravamo 430 e, elektronički. Otvaram glasanje. 430. Zatvaram. Usvaja se. 431 za. Usvaja se. Uvodne izjave 1 za, protiv, odbija se. 2 za, protiv, Odbije se. 3. Provjeravamo ipak elektronički. Amandman 2. Zatvaram glasanje. Odbije se. 3 za. Usvaja se. 4 za. Usvaja se. 5 za. Protiv. Provjeravamo. Pet. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 26. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 17 za protiv. Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Jednim glasom razlika. 18 za. 27. Otvaram glasanje. Zatvaram. Osvaja se. 25 za. osvaja se. 28 za. Protiv. Odbija se. 27 za. Protiv. 28 za. Protiv. Usvaja se. Kompromis 28. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 20 i 32 e, za, protiv, usvaja se. Provjeravamo 32, otvaram glasanje, provjeravamo 32 elektronički, zatvaram glasanje. 35 za, protiv, odbija se. 36 za, usvaja se. Kompromis 29, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 39 za, protiv, provjeravamo. 39. E, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 40 za. E, usvaja se. 41 za. Protiv. Usvaja se. 42 za. Usvaja se. 43 za protiv. Provjeravamo 43, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 44 za. Usvaja se. 46 za. Protiv. Usvaja se. 47 ne, ipak ćemo prije toga provjeriti 46. Otvaram glasanje za 46. Zatvaram. Usvaja se. 47. Dakle, 47. Za. Protiv. Provjeravamo. 47. Zatvaramo. Usvaja se. 48 i 49 za. Usvaja se. 50 za. Usvaja se. 51 za. Protiv. Provjeravamo elektronički 51. Zatvaram. Usvaja se. 53 za. Protiv. Provjeravamo. 53. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 54 za, protiv, odbija se. 55, ne, provjeravamo. 54, zatvaram. Usvaja se. 55, otvaram glasanje za 55. Zatvaram glasanje. Odbija se 56 za. Usvaja se 57 za. Protiv. Provjeravamo, otvaram za 57. Zatvaram. Odbija se 58 za, protiv, odbija se. 59 za, protiv, odbija se. 60 za, protiv, odbija se. Kompromis 30, otvaram glasanje. Zatvaram. 64, drugi dio, tko je za? Usvaja se. 66. Ne, 64 moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 66. Za. Protiv. Odbija se. 71 za protiv, Odbije se. 72 za, protiv. Provjeravamo 72, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbije se. 74 za, protiv, odbija se. 75 za, protiv, Odbija se. 76 za. Protiv. Provjeravamo 76. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se 77 za. Protiv. Provjeravamo 77. Zatvaram. Usvaja se. I sada glasamo o cijelom izvješću sa izmjenama i dopunama. Poimenično otvaram. Dakle, otvaram za cijelo izvješće. Zatvaram. Usvaja se. Izvjestitelje, želi izvjestitelji riječ, izvolite. Ehm, Hvala. Evo prije svega želim zahvaliti na usvajanju ovog izvješća na razini odbora za poljoprivredu. Znam da nije bilo jednostavno, ali svaka strana je pokušala e, zapravo postići sporazum s drugima i hvala im na tome. Zahvaljujem svim kolegama na suradnji i na želji za suradnjom. Hvala i mojim suradnicima koji su danonoćno vrlo teško radili kako bismo eh, usvojili ovo izvješće. Istina je da moramo i sa životinjama jako naporno raditi, a sada ćemo ih moći malo bolje zaštititi. A prijevoznici će morati preuzeti svoju odgovornost, eh, također i sami uzgajivači. Evo, šaljemo jasan signal ovim izvješćem i komisiji država članicama kroz nekoliko konkretnih točka koje zahtijevaju djelovanje. Zahvaljujem na podršci tijekom e, ovog e, postupka i rada na izvješću. Također i kada govorimo o izvozu u treće zemlje. To je jako složeno pitanje i zato mi je zaista bilo zadovoljstvo što sam mogao naći kompromis o svim tim važnim pitanjima. Zahvaljujem još jednom svima i što ste mi omogućili da eto, ovo izvješće šaljemo na plenarnu. Zahvaljujem vama. Istina je, važno je da smo usvojili ovo izvješće zato što, ako se dobro sjećate, E, imali smo zapravo zahtjeve od više 200 zastupnika, a mi smo tražili da mi dobijemo nadležnost kao odbor za poljoprivredu i drago mi je što je to bilo upravo tako. E, zato se nadamo e, da će izvješće biti usvojeno i na plenarnoj. Zahvaljujemo izvjestitelju, zahvaljujemo izvjestiteljima u Sjeni i svim drugim suradnicima, također i tajništvu. A sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. E, zapravo Ispričavam se, to je sada deveta točka, zato što je kolegica Aguilera da e, zamijenimo te dvije točke. Prvo ćemo imati sada razmjenu gledišta s predstavnikom komisije o stanju na tržištu agruma. Svi znamo da je situacija u Španjolskoj e, daleko od ružičaste. Prema informacijama koje smo dobili došlo je do značajne distorzije na tržištu i do značajnog pada cijena zbog velike količine uvezenih proizvoda iz trećih zemalja, znači iz Južnoafričke republike, iz e, Egipta, Turske i Maroka tijekom prethodne sezone. Kako bismo dobili e, još više informacija, pozvali smo e, šefa tog ureda u okviru glavne uprave za poljoprivredu, gospodin Žao Nofre, koji će nam dati nešto više informacija. Izvolite, gospodine direktore, imate riječ. Thank Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Komisija je svjesna zahtjevne situacije na tržištu agrima, agruma u Španjolskoj u prvoj, e, prvom dijelu ove sezone. Riječ je o kombinaciji različitih faktora koji su negativno utjecali na cijenu, a posebno u Španjolskoj. To se posebno tiče na, to tiče zahtjeva za kvalitetu i ustroja samoga sektora berba će ove godine biti, naime odustat će se, posebno kada je riječ o narančama, je to mnogo više slučaj nego prethodnih e, sezona. Sezona je odgođena bila za dva tjedna, tako da je e, ponuda bila koncentrirana u vrlo kratkom e, razdoblju. Potražnja je bila niska, niska potražnja i hladno vrijeme uglavnom koncentrira proizvodnju. Što se tiče kvalitete, duga suša ljeti proizvela je manju veličinu, dovela je do manje veličine voća, a e, isto tako su poplave u listopadu utjecale na e, ponudu mandarina. Zatim e, loša ustrojenost u sektoru. Tržište agruma ima vrlo nizak stupanj strukturiranosti tržišta. Ono što je važno u ovoj raspravi, prema našem mišljenju, jest da se naglasi ono što nije izazvalo krizu. Komisija nema nikakvih dokaza o tome da je ova otežana situacija na tržištu posljedica povećanja uvoza iz trećih zemalja, posebno iz Južnoafričke republike i Egipta. Uvoz svježih naranči iz Južnoafričke republike e, bio je 5% viši nego 2017. godine. Međutim, uvoz u razdoblju e, koje je bilo pokriveno koncesijom bilo je znatno niže. Isto tako bi Isto tako je uvoz iz Sjeverne Afrike započeo tek u 12. mjesecu. S obzirom na to, komisija smatra da je tržišna situacija u prvoj e, fazi sezone agruma posljedica internih e, faktora proizvodnje. U tom smislu primjena zaštitnih mjera u odnosu na uvoz nije opravdana. Komisija će nastaviti pratiti uvoz agruma iz Južnoafričke republike i drugih dijelova svijeta kako bi se ustanovilo dovodi li to do poremećaja na tržištu Europske unije te će reagirati pravodobno u slučaju da se to ustanovi. Zahvaljujem. Evo zastupnica Aguilera, izvolite imati riječ. Puno hvala predsjedniče. Drago mi je što imamo dovoljno vremena za našu raspravu. Kao prvo, želim reći da ovo nije samo španjolski problem. G agrumi u Valenciji, agrumi u Andaluziji i bilo kakav problem sa agrumima je evropski problem. I upravo zato kažem da istine da mi imamo jednu od najvećih proizvodnje uvijek upravo u Španjolskoj, ali to nije španjolski španjolsko pitanje i to je stvar koju sam željela pitati predstavnika komisije. Dakle, ne smijemo loše i krivo postaviti problem. To nije španjolski problem koji mora riješiti Španjolska. Dakle, došlo je do čitavog niza okolnosti Naravno da postoje neki problemi, neću to negirati, to je očito <laughs> problemi sa e, berbom zbog e, klimatologije koja nam ove godine nije išla na, rugu, na ruku. Imali smo jako e, dugački period suše, nakon toga stalne kiše što je dovelo do problema sa sam branjem. Odnosno, bilo je nekih problema koji su se međusobno nakalemili jedan na drugoga ali želim postaviti jedno drugo pitanje predsjedniku komisije. Znači, osim samog problema s berbom, mislite li vi da je razumno, razumna ta e, slučajnost e, da e, postoji sve veća razlika između sezona sjeverne i južne polutke. I također s ovim novim sporazumom, a to je taman utjecalo na situaciju u ovoj godini, ovih šest tjedana e, proširenja razdoblja za najniže, za najniže e, Carine od 15.10. do 30.11. su nam posebno naštetili. Znači, e, u prošlih nekoliko godina svjedočimo povećanju uvoza iz trećih zemalja. Ne samo iz Južafričke republike, tu su i Egipat i Turska i Maroko. Dakle, nije samo Južnoafrička republika, ali sa Južnoafričkom republikom imamo posebnu situaciju koju niste htjeli pravodobno razmotriti. Dakle, postoji endemska kuga, znači endemska pošast e, u Južnoafričkoj republici koja ako uvozimo znači njihove proizvode, kod njih su i smanjeni standardi jer ono što želimo pomoći, a to je e, Južnoafričkoj republici zbog situacije koju e, su oni imali zbog e, te velike pošasti. Dakle, slična stvar se dogodila i sa Egiptom i sa Turskom. Dakle, imamo jako važno povećanje u proteklih nekoliko godina količine dopuštenog uvoza iz tih zemalja. Kako je moguće da raste uvoz iz trećih zemalja, ne samo iz Južnoafričke republike, E, rekao je također da je došlo do povećanja od 5%. Gospodin iz komisije, imate li podatak koliko je povećanje uvoza iz trećih zemalja u Europskoj uniji e, sveukupno. Znate li koliko dobivaju poljoprivrednici iz Andaluzije, iz e, Valencije u cijeloj Europskoj uniji za kilogram naranči? 10 centi eura. Dakle, Znači, prosjek prošle godine je e, cijena po kili naranče bila ista kao prije 30 godina. To je ono ja sam to e, znači već rekla i priznam da postoje neki problemi u sektoru koji se moraju poboljšati budući da nam klima ne ide na ruku. Moramo poboljšati infrastrukturu, to je činjenica, ali ima i e, direktan utjecaj tih uvoza iz trećih zemalja sa smanjenjem proizvodnje e, agruma u Europskoj uniji i sa smanjenjem cijene. 10 centi po kili naranče. Je li to razumno? Dakle, to jednim jako e, velikim dijelom e, je i posljedica sporazuma sa Južnoafričkom republikom i sa povećanjem uvoza iz drugih zemalja. Upravo zbog toga to mora biti s ozbiljnošću uzeto u obzir. Dakle, ne smijemo razmišljati o ne znam slobodnim e, svim tim e, znači carinskim povlasticama i za razdoblje sve do 2027. godine. O tome smo raspravljali s povjerenikom Hoganom. Mi moramo imati jako visoke e, standarde zaštite bilja, a to je nešto što se ne događa u trećim zemljama. Tamo ne postoji odgovarajući reciprocitet po pitanju zadovoljavanja tih ekoloških standarda i standarda fitosanitarne zaštite. Dakle, mi nismo spremni zahtijevati takve stvari od trećih zemalja, ali to zahtijevamo od naših proizvođača. Oni su ti koji ne proizvode po istim e, uvjetima kao i mi. Španjolci, odnosno prije svega Afrikanci, e, Europljani imaju drugačije standarde od Afrikanaca. I zato ne postoji reciprocitet. A ako nema reciprociteta, onda dolazi do nelojalne konkurencije, dolazi do dumpinga. I to je stvarnost. Možda možemo se praviti da to ne vidimo. Možda možemo dopustiti da dođe ta 2027. godina i da u potpunosti okončamo s proizvodnjom naranči i e, poljoprivrednicima u Španjolskoj i Europi. Molim vas, poduzmete mjere. Ispričavam se. I Molim vas da sagledate vrlo realno utjecaj tog, e, negativan utjecaj tog uvoza. Zato što ono što će nestati je poljoprivreda citrusa u mojoj državi, a to nećemo dopustiti. Puno hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Senra, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Kao prvo, želim reći sljedeće predstavniku komisije. Mislim da je cinično i da je uvredljivo za inteligenciju da dođete ovamo govoriti nam da je problem sa niskim cijenama agruma u Španjolskoj nešto što je posljedica tehničkih pitanja, proizvodnje i neorganizacije poljoprivrednika. Dakle, to je bilo zadnje što smo mogli čuti. Ja ću vam reći da je to politički problem, politički i da je to problem koji traje već neko vrijeme i mi stalno se spotičemo o isti kamen. E, ovdje su problem je o slobodnoj trgovini koji se tako lako odobravaju u ovom parlamentu, ali ne mojim glasom, samo da se zna. Mislim da bismo se trebali vratiti unazad, da bismo trebali priznati da je e, da su sporazumi o slobodnoj trgovini totalni neuspjeh koje mi potpisujemo. Ono jedino što donose, a to je uništavanje malih i srednjih poljoprivrednika, kao u državama članicama Europske unije, kao i za male i srednje e, poljoprivrednike u e, trećim zemljama koje potpisuju ugovore s nama. Ne smijemo i dalje praviti se da to ne vidimo i ne smijemo dopuštati takve stvari i sada imamo vremena da to ispravimo sa novim ZPP-om. Novi ZPP će i dalje poticati sporazume o slobodnoj trgovini i dalje će kao prioritet postavljati poljoprivredu za izvoz e, stavljati kao prioritet. Mislim da to moramo zakočiti, zaustaviti. Zato što danas proizvođači agrum imaju problema, sutra će to biti oni mljekari, sutra će to biti oni koji proizvode govedinu i nema tome kraja. Koliko sporazuma se sada pregovara u komisiji, većina od njih je u tajnosti, ne znamo ni kad će se potpisati. Da, mi smo rekli da e, sporazumu sa Marokom. Kakve će to posljedice imati za e, proizvodnju u Europskoj uniji? Razmislimo, molim vas o tome. Hvala. Zastupnik Oui, monsieur le président. Gospodine predsjedavajući, još jedan put e, bih htio reći da se ovdje radi o tome da se loše upravlja poljoprivrednim sektorom u odnosu na konkurentne zemlje. U ovom slučaju je riječ o Španjolskoj, gdje se proizvode agrumi. I to je samo još jedna dramatična i skandalozna priča. Naša poljoprivredna proizvodnja služi kao valuta za razmjenu u sklopu trgovinskih sporazuma. Naprotiv tome, trebalo bi zaštititi poljoprivredni sektor zbog njezinog, njegovog utjecaja na okoliš. Dakle, za vrijeme kritičnih sezona za našu proizvodnju ne bi trebalo biti dakle tih e, situacija. Velika većina voćnjaka ugrožena je e, bolešću žutog dragona koji je uništio velik broj e, stabala u Kaliforniji. Na tisuće stabala se mora iščupati kako bi se spriječilo širenje te bolesti. Na stotine stabala ugroženo je Europskoj uniji zbog krive trgovinske politike koja se provodi. Izgleda da se ovdje vodi ista, da Europska komisija i ova bolest vode istu bitku. Muchas gracias, eh, presidente. Gospodin eh, Marseljesi. Puno hvala, predsjedniče. Dakle, jako me rastužuje kad čujem Europsku komisiju s obzirom da je riječ o dubokoj krizi, ne samo u Valenciji nego u čitavoj Španjolskoj, to me jako ljuti bez ikakve vrste samokritičnosti, bez e, nekakve, e, nekakvog suosjećanja prema poljoprivrednicama, poljoprivrednicima, oni zaista reagiraju i ne trude se e, vidjeti kako možemo riješiti taj problem. Imamo više od 65 općina u Valenciji koje pate zbog toga. A oni sada vape, znači zaista kažu ljudi i kažu to s razlukom. cijene idu u E, bespovratno prema dolje. Dakle, oni imaju sada 10 centi po cijeni kilograma, a 20 centi su potrošili za proizvodnju tog istog kilograma. Dakle, nama treba vrlo jasno objašnjenje. Ne smijemo zatvarati oči kao što, smo, kao što su rekli već prije mene. To se zovu, da, e, sporazum je o slobodnoj trgovini sa Južnoafričkom republikom i to je jasan razlog zbog koji dolazi do takve situacije. E, zbog e, takve sporazuma između EU-a i Južnoafričke republike Afrika može izvoziti svoje naranče E, u Evropsku uniju i oni neće platiti do 2026. godine nikakve poreze zato što smo ispustili, dali smo maksimalne carinske povlastice. Naravno, e, sada što se dogodilo s time da se pomaknula naša sezona i sa ovim priljevom naranča na tržište činjenica je da smo dobili jako veliko presasićenje na europskom tržištu i to je problem. E, dakle, od 2016. godine e, Južna Afrička republika je izvela 54 milijuna tona u Europsku uniju, a 142 e, milijune tona smo mi uspjeli proizvesti u e, i staviti tržište u Europskoj uniji. Dakle, tek trećinu, tek dva puta više. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je da mi stalno prisiljavamo e, da naši proizvođači imaju jako visoke fitosanitarne mjere i ekološke mjere, a što se događa u Africi? Tamo postoji jedna potpuna nelojalna konkurencija koja ruži standarde. Imamo i izvješće jedne od najvažnijih e, udruženja proizvođača citrusa u Valenciji, koje nas podsjećaju na to da južnoafrički proizvođači koriste e, potpore i to e, koriste potpore i osim toga mogu koristiti više od 50 kemijskih tvari za uzgoj citrusa koje su zabranjene u Europskoj uniji. Ja smatram da je to nelojalna konkurencija. E, znači i upravo ono što mi činimo, a to je da e, s tim sporazumom pokušavamo pomoći južnoafričkoj zemlji, ali na taj način ugrožavamo naše proizvođače. Također nam kaže jedna studija da samo dva posto e, e, samo 2% iz e, znači izvoznika iz Južnoafričke <laughs> republike su crnci 98% su bijelci proizvođači dakle mi ovdje niti ne podržavamo valencijanske proizvođače a niti pak one osobe znači onu zajednicu stanovnika koja zaista treba pomoć u Južnoafričkoj republici dakle to je pitanje koje sam htio postaviti ne samo Europskoj komisiji nego i ovom odboru za poljoprivredu zašto odbor za poljoprivredu nije bio obaviješten o sporazumu sa, e, o pregovorima o sporazumu sa Južnoafričkom republikom i mislim da bi to trebalo biti tako u našem postupku suodlučivanja. Drugo, zašto nismo osigurali dostojanstveni dohodak za poljoprivrednike? Zašto se tolerira E, uvoz proizvoda koji su nepoštena konkurencija i koja ruši cijenu. I treće, u ZPP-u se kaže da e, e, evropljani moraju imati sigurnu hranu najveće visoke kvalitete. Kako je onda moguće da ćemo tolerirati da u Europsku uniju ulaze proizvodi koji se tretiraju sredstvima koja su ovdje apsolutno zabranjena? Molim vas da mi date te odgovore zato što ovdje dotičemo vrlo duboko pitanje, ulazimo u neudrživ i nepošten sustav sustav koje vi ovdje promičete kao Europska komisija. E, Afrička republika je ovdje samo vrh ledene sante. E, ovdje su i Egipat i Turska i Maroko, tu je u budućnosti i Brasil. Moramo jako puno paziti da ono što se ne dogodi u Europi, odnosno e, u Španjolskoj, da ne ide na uštrb e, naših poljoprivrednika kao ni seljaka i svih onih koji žive u tim južnim područjima naše Europske unije. Zahvaljujem. A sada ćemo čuti odgovor predstavnika komisije. Izvolite. Nadamo se da će moći reagirati na sva javljenja koje smo do sad čuli. Hvala vam lijepo. Prije svega se želim ispričati potpredsjednici Agileri. Ako je krivo shvaćeno kada sam u uvodnom dijelu govorio o ovoj situaciji i ako je to protumačeno kao da sam rekao da je riječ o krizi u Španjolskoj. To je jedna kriza europskih razmjera. Komisija je vrlo jasno kazala da ova situacija u Španjolskoj jest kritična kada govorimo o tržištu proizvodnja gruma. Mi smo već e, naveli razloge za tako niske cijene, ima ih više. One nisu onoliko niske koliko to tvrde zastupnici u ovome domu. Podaci koje smo dobili od španjolskih vlasti navode da su cijene više od cijena koje ste vi ovdje spomenuli, pa bi možda bilo dobro da to provjerite. Isto tako sam e, bio vrlo jasan kada sam spomenuo brojke koje se tiču uvoza gruma iz Južnoafričke republike. Razlozi za izbijanje ove krize ne potječu od uvoza iz Južnoafričke republike, sviđalo se to vama ili ne. Brojke ne ukazuju ni na kako značajno povećanje uvoza naranči iz Južne Afrike za vrijeme ovog razdoblja koje je bilo kritično za proizvodnju u Europi. Komisija je vrlo oprezno pregovarala o ovom sporazumu kako ne bi došlo do preklapanja sa proizvodnjom u Europi. Što se tiče navodnog narušavanja tržišnog natjecanja zbog činjenice da proizvođači iz Južnoafričke republike koriste drugu vrstu pesticida. Rekao bih samo sljedeće. Zapravo bih e, se osvrnuo na riječi povjerenika Hogana. U našim trgovinskim sporazumima ne pregovara se u smjeru snižavanja standarda koji važe u Europskoj uniji. Mi zahtijevamo da se poštuju fitosanitarni zahtjevi Europske unije prilikom uvoza iz trećih zemalja. Hvala. Zastupnica izvolite. Evo, pitanje hoće li izgubiti glas i hoće li moći izreći do kraja. Može li mi predstavnik komisije reći sljedeće? Dakle, ovi zahtjevi koje smo ovdje spomenuli i sada pitanje točnosti podataka ili broja uvoza ili cijena, e, to nije sada najveći problem, nego je pitanje znači reciprociteta kontrola koja se provodi na granicama po pitanju carina. Dakle, jutro sam e, me neko pitao E, kako je moguće, jedan poljoprivrednik, kako je moguće da mi kada prodajemo naranče u SAD-u imamo samo dvije točke ulaska da bismo uopće mogli doći na tržište SAD-a? Dvije točke ulaska. A za uvoz naranči iz Južnoafričke republike ili iz Egipta, Turske ili bilo koje druge zemlje Imamo 100, 150 e, luka kroz koje, možem, kroz koje mogu ući te naranče. Znači sve moguće evropske luke su im na raspolaganju. To je sustav koji je iznimno kompliciran. E, imamo neke općenite propise, ali kad se radi o carinskoj kontroli, ona nije ista na svim točkama. E, ulaz i zahtjevi carinske kontrole nisu ujednačeni na svim točkama, na svim punktovima. Imamo recimo problem sa Rotterdamskom lukom. Ima problema. I to sam već prijavila u nekoliko navrata i sad to ponavljam kako je moguće da zaprodaju prodaju naranču, naranči, e, paprika, e, pa, rajčica za ulaz u e, SAD imamo na raspolaganju dvije luke, a za ulaz u Europsku uniju su, nam sve luke, su im sve luke na raspolaganju. Dakle, ja sad pitam predsjednika komisije, jesu li znači evropski okolišni i socijalni standardi jednaki za proizvodnju kao što su u Južnoafričkoj republici? Koliko ja znam, nisu. Ima zabranjenih proizvoda koji ne smiju ulaziti niti koristiti se u Europskoj uniji, a koji su dopušteni u Južnoafričkoj republici. Južnoafrička republika, Egipat i druge države. Da, e, to i tekako ima značajan učinak na posljedice. Dakle, e, neovlašteni i zabranjeni proizvodi e, dolaze kroz proizvode iz uvoza na naše tržište, a propisi nisu jednaki. U tome je nejednakost. Evo sad ću zaključiti. Znači proizvođači agruma ne mogu tako konkurirati na tržištu. Mogu ako postoje isti propisi na tržištu. Problem je što nemamo iste propise za proizvodnju, a budući da je situacija takva, onda situacija postaje jako složena. To se ne događa samo sa gromima, nego i s ostalim. Dakle, problem je prvo kontrola na granicama, drugačije zakonodavstvo koje imamo u Europskoj uniji i izvan Europske unije, što negativno utječe na evropske proizvođače i to je ono što evo ovdje sa sigurnošću tvrdim. Možete li mi zajamčiti da propisi po pitanju održivosti i zaštite okoliša e, odgovaraju europskim standardima? Koliko ja znam, norme, znači propisi nisu isti. A i druga stvar, znači pristup u lukama te nacionalne carinske kontrole koje se proizvode su međusobno različite i imaju drugačije primjene propisa. Ima trećih zemalja koje znači za uvoz imaju samo jednu ili dvije luke otvorene i dostupne. Mi ih imamo sto. Molim vas pit, odgovore po tim pitanjima. Jeste. gracias. Eh, Evo, puno hvala što ste dali ponovno riječ. Nakon ovog odgovora Europske komisije, e, činjenica je da Pokušavamo analizirati situaciju svatko na svoj način i svog kuta. A sada, kako bismo nadišli razlike, onda bi zaista vas zamolio da možda dođete, vi kao predstavnik komisije e, u Valenciju, da vidite kako to tamo izgleda, da se raspitate među organizacijama proizvođača i poljoprivrednika i da vidite koji su stvarni razlozi njihovog problema. E, evo, to je poziv, e, otvoren poziv da dođete i da vidite na terenu. Možemo zajedno obići mjesto da vidite što se točno događa. ješće predstavljamo. Dobro. A sada da ćemo dati ponovno riječ predsjedniku komisije. I rekao gusto. Dobro, jako rado ću doći k vama. Što se tiče konkretnog pitanja potpredsjednice Aguilere, E, želim naglasiti dvije stvari. Kao prvo, istina je da postoje trgovinski sporazumi sa nekim trećim zemljama, a dok s drugima nemamo trgovinske sporazume. Spomenuli ste SAD, primjerice ne postoji trgovinski sporazum sa Sjedinjenim američkim državama, tako da imamo i različite kriterije za pristup. E, okolišni e, i ekološki uvjeti i standardi u Južnoafričkoj republici nisu isti kao i u Europskoj uniji. Ono što je važno jesu uvozi u Europsku uniju i rezidue pesticida, pesticida za proizvode koje e, stupaju na tržište Europske unije i oni moraju odgovarati istim kriterijima kao i proizvodi koji su proizvedeni u Europskoj uniji. O tome se radi. Htio bih još jedan put, neovisno o ovom pitanju napomenuti da ne postoje nikakvi statistički dokazi koji bi išli u prilog tvrdnji da je došlo do povećanja uvoza naranči iz Južnoafričke republike u ovom relevantnom razdoblju kada je došlo do problema u proizvodnji. To jedna od tematu. Hvala lijepo. Pa da, to su možda među najtežim pitanjima. Dakle, riječ je o pitanju sporazuma s trećim zemljama i o dolasku robe koja može narušiti naše unutarnje tržište. Kao što je spomenula zastupnica, to nije problem samo u Španjolskoj, to se primjećuje u čitavoj Europskoj uniji, a Europska komisija je ta je nadležna za trgovinska pitanja, kao što znamo da kako trgovina je podrazumijeva dvosmjerni proces i mi bismo trebali učiniti više kako bismo zaštitili svoje tržište, tržište Europske unije. Izvolite, još, još kratko, molim vas. Budući da se rasprava privodi kraju, da, reći ću samo još jednu stvar. Da, ovdje kao da smo malo pokvareni telefon, baš se ne možemo dobro razumjeti. Um, Trebali bi ovdje biti znači u ovoj raspravi prisutni i Znači ovdje su s nama znači gosti, to su osobe koje su direktno e, pogođene ovim pitanjem, znači oni su savjetnici koji, savjetnici i ravnatelji ureda za e, koji se bave problemom e, proizvođača naranča u Valenciji, također tu su i predstavnici samih proizvođača. Dakle, Jasno mi je sve što e, vi govorite, ali mislim da moramo napraviti puno više. Ono što bih htjela istaknuti, a to je da su ovdje predstavnici regionalne vlade i da oni itekako dobro surađuju sa španjolskom vladom kako bi razriješili taj, e, kako bi razriješili taj problem, ali nam treba i podrška Europske unije. Hvala. Evo, ovime smo zaključili tu točku dnevnog reda i sada ću zamoliti još predstavnika iz Europske komisije da nastavi raspravu sa predstavnicima iz sektora, sa poljoprivrednicima koji su u dvorani. Doista bismo vam bili zahvalni kada biste mogli pokrenuti tu raspravu. Ako želite možete ostati i sljedeća tema je vrlo važna. Bismo predvidjeli razmjenu mišljenja sa ravnateljem. Dobrodošli. Riječ je upravo o trgovinskim pitanjima, dakle govorim o devetoj točki dnevnog reda, o relevantnim pitanjima koja se tiču trgovinske politike. Tu e, postoji čitav niz pitanja e, koja imaju veze s poljoprivredom. Riječ je o nekim e, osjetljivim sektorima proizvodnje. Ponekad postoji i sukob nadležnost između e, sa odborom INTA, ali mi moramo reagirati na ono što nam kažu poljoprivrednici i ono što čujemo od tržišta. Evo, pozdravljam ravnatelja. E, čućemo od njega nešto više o trgovinskim pitanjima i o tome kako se to odražava na jedinstveno tržište. Da kako jedinstveno tržište je naš dragulj i moramo ga zaštititi. Rekao sam već da je to dvosmjerna aktivnost i mi zapravo imamo velik broj komentara na ovu problematiku. Sada kada, kada su obustavljeni pregovori o TTIP-u, pojavljuju se pitanja e, u o odnosima između Europske unije i SAD-a koja se tiču i poljoprivrede, zatim carina na uvoz riže. O tome se razgovaralo i na plenarnoj sjednici. A zatim je tu i e, pitanje pregovora s Ukrajinom. Jučer sam e, telefonski razgovarao sa proizvođačima peradi a tu je isto tako i pitanje da se odlomi e, dio kosti u blizini mišića, što dovodi do toga da se meso kategorizira na drugačiji način. Ako se meso reže na drugi način, onda zapravo se na to meso ne primjenjuju carine, što da kako remeti europsko tržište peradi. Također se bilježi velika količina uvoza e, žitarica iz Ukrajine, posebno kukuruza. To se odnosi donekle i na voće. I ti proizvodi se onda nađu na tržištu susjednih zemalja primjerice u Poljskoj i nakon toga se iz e, tih susjednih zemalja distribuiraju po ostatku Europe zahvaljujući postojanju jedinstvenog tržišta. To vrijedi za meso, za govedinu, za perad i za neke druge proizvode. Zatim e, postavlja se pitanje kako se e, kako, kako se provode pregovori sa Australijom i Novim Zelandom i na kraju nekoliko riječi o Brexitu. Znamo da je to goruće pitanje za Europsku uniju i za Ujedinjenu kraljevinu. Mi bismo htjeli da tu nitko ne bude gubitnik, da kako tu je pitanje Sjeverne Irske. Evo, imamo čitav niz pitanja. Izvolite, sada predajem riječ vama. Hvala gospodine predsjedavajući od Posljednjeg puta kada sam imao čast doći na sastanak vašega odbora, e, mnogo se toga zbilo u području trgovine. Prije svega, četiri sporazuma o slobodnoj trgovini su zaključena, te će uskoro stupiti na snagu. Prvog veljače stupit će na snagu sporazum između Europske unije i Japana, zatim sporazum sa Singapurom e, je sada e, danas na glasovanju odboru INTA, sporazum s Vjetnamom koji je zaključen također će stupiti na snagu. Očekujemo da će se to dogoditi prije kraja godine. A što se tiče Meksika, e, očekujemo da će sporazum s Meksikom stupiti na snagu također do kraja ove godine. Dakle, sva ova četiri sporazuma su pozdravljeni u državama članicama. E, I posebno je važno spomenuti da su ih pozdravile i poljoprivredne udruge poput Kopa Kožeke. E, to omogućuje brojne pogodnosti za naše poljoprivredne izvoznike, omogućuje se zaštita i dobili smo zaštitu za e, 200 do 300 e, proizvoda koji imaju oznaku zemljopisnog podrijetla, tako da mislim da bismo trebali e, ova četiri sporazuma sagledati u pozitivnom svjetlu. Posebno što se tiče Japana, na koji otpada 30% svjetske trgovine. To je najveći trgovinski sporazum u povijesti, osim e, jedinstvenog tržišta Europske unije, tako da je to vrlo pozitivan e, ishod za naše poljoprivrednike. Što se tiče tekućih e, trgovinskih pregovora, napredak u pregovorima s Mercosurom je ograničenog dometa. E, nekima će to biti drago čuti. E, vremenski rokovi do kojih bi se trebalo zaključiti pregovore su neizvjesni. Ne znam hoće li političko ozračje biti takvo da će omogućiti da se zaključi taj sporazum u predstojećem razdoblju prije izbora za Europski parlament. Tako da mi se čini da se to neće dogoditi uskoro, da kako sada imamo i novu vladu u Brazilu, nije sasvim jasno kako će biti e, njihovo mišljenje vezano uz sporazum između Europske unije i Mercosura. Ono što je sigurno jest da postoje doista velike razlike između Europske unije i Mercosura, posebno kada je riječ o poljoprivredi i mi očekujemo da će on reagirati na neke naše prioritete kao što su mliječni proizvodi, vino i e, maslinovo ulje. Što se tiče Novog Zelanda, tek smo u e, prvoj fazi, još uvijek nismo razmijenili niti prve ponude tako da mislim da ću vam morati kasnije podnijeti izvješće o tim pregovorima, najvjerojatnije nakon ljetne stanke. Mi smo također jasno dali do znanja našim prijateljima iz Australije i Novog Zelanda da nećemo krenuti u pregovore o pristupu tržištu prije nego što oni ne poduzmu neke mjere s ciljem zaštite naših proizvoda sa oznakom zemljopisnog podrijetla. Zatim, e, nadalje, u Aziji e, su u tijeku pregovori s Indonezijom i to je negdje u srednjoj fazi. Međutim, su se usporili zbog našeg stajališta vezano uz palmino ulje i e, krčenje šuma. Filipini i Tajland, tu su e, pregovori suspendirali zbog pitanja ljudskih prava, zbog političkih pitanja, a Malezija je prekinula pregovore s nama zato što smatraju da nemaju e, koristi od sporazuma o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom. Mislim da će promijeniti mišljenje nakon što e, stupi na snagu sporazum s Vijetnamom, te će oni imati konkurentsku prednost na našem tržištu u odnosu na Maleziju. Zatim, mi smo vijeću predstavili pregovarački mandat za pregovore sa SAD-om. Međutim, to se samo tiče industrijskih tarifa, ništa što se tiče e, bescarinskih tarifa, niti poljoprivrede. Taj mandat vjerno odražava sporazum postignut između predsjednika Trumpa i predsjednika Junckera ljetos. Dakle, cilj je bio da se razmotri jedan ograničeni sporazum koji bi obuhvaćao samo industrijske e, tarife poljoprivreda je isključena e, sa američke strane, budući da su to za njih osjetljiva pitanja koje je pitanja javne nabave i pomorskih usluga. sad je također radi na finalizaciji vlastitog pregovaračkog mandata za pregovore sa Europskom unijom. Njihov mandat je bitno drugačiji od našeg. Prioritet je na se daje poljoprivredi i našim e, propisima o SPS-u. To je zapravo TTIP 2.0 i vrlo je teško vidjeti na koji način bismo mogli pomiriti tako diametralno suprotstavljene ambicije. Ako oni uvedu e, Mislim, ako se nastavi sa ako uvedu carine novo za automobila automobilskih dijelova, to će doista zatrovati odnose. Spomenuli ste i neka bilateralna pitanja. Što se tiče Ukrajine, imamo mandat eh, da pregovaramo o nekim ograničenjima budućeg izvoza peradi. Imat ćemo prvi krug pregovora sljedeći tjedan i nastojat ćemo ovdje definirati gornju granicu kada je riječ o izvozu peradi, odnosno pilećih prsa. I nadam se da ćemo uskoro dobiti rezultate tako da će se e, zatvoriti, premostiti ta praznina u sporazumu. Što se tiče SAD-a, ja aktivno pregovaram o kvoti za govedinu koja nije tretirana hormonima kako bi se ta kvota dala SAD-u. Pregovori su u podmakle fazi i nadam se da ćemo kroz nekoliko tjedana postići dogovor. Ako se ne postigne dogovor s SAD-om u ovom pitanju, onda ćemo se morati vratiti na sankcije za izvoz Europske unije i morat će se u potpunosti ukinuti kvota za govedinu. Eto, to je, to je tako. Zatim riža, zaštitne mjere na uvoz iz Kambođe i Mijenmara. Te zaštitne mjere su uvedene 18. siječnja, dakle samo tek prije nekoliko dana, a pristup e, bez carina zamijenjen je carinskom stopom od 1,75 eura po toni i to bi se trebalo smanjiti i nakon tri godine prestati primjenjivati. E, ta mjera je opravdana. Europska unija vrlo rijetko aktivira zaštitne mjere, no u ovom slučaju je to bilo doista opravdano. Naime, cijena, odnosno udio tržišta riže za e, se e, prepolovio za europske proizvođače sa dakle 60 na 30%. Istovremeno je došlo do povećanja uvoza u e, iznosu od 90% i vrlo je jasno uspostavljena uzročno posljedična veza između uvoza e, po niskim cijenama iz tih dviju zemalja i smanjenja konkurentnosti udjela e, na tržištu za naše europske proizvođače. Tako da smo doista ovdje primijenili e, uredbu sve osim oružja te smo aktivirali tu zaštitnu mjeru na razdoblje od tri godine. Zatim imali smo također i španjolske stolne masline. Kao što znate, Sjedinjene države su nametnule e, protuzakonitu e, mjeru e, za zaštitu od subvencija, subvencioniranog uvoza to je pa prema našem mišljenju potpuno neopravdano i sada radimo na tom predmetu kako bismo to uklonili. Zatim u VTO-u radimo na tri fronta. Kao prvo na reformi sustava za rješavanje sporova i uvođenje većeg stupnja transparentnosti u rad VTO. Zatim zajedno sa SAD-om, Japanom i drugima radimo na e, definiciji snažnih pravila za industrijske subvencije e, te za e, intelektualno vlasništvo. E, pregovara se i o ribarstvu, e-trgovini i poljoprivrednom programu. Ne očekujem da će se unutar VTO-a pokrenuti pregovori o poljoprivredi u sljedeće tri godine, možda tek nakon e, ministarskog sastanka sredinom 2020. godine. Naši ciljevi su i dalje isti. Mi želimo stroža pravila kako bi e, svi sve članice VTO smanjile mjere kojima se e, narušava trgovina, a, a da se pritom zadrži naš sustav izravnih plaćanja. Što se tiče Brexita, oklijevao sam uopće e, zaći u tu vrlo kompleksnu temu ako se Ujedinjena kraljevina usuglasi, e, odnosno potvrdi e, sporazum o razruživanju, onda ćemo imati mir nekoliko godina, možda i duže. A trgovina poljoprivrednim proizvodima između Ujedinjene kraljevine i 27 država članica Europske unije ne, bić, nastavit će teći neometano, budući da bi u tom slučaju Ujedinjena kraljevina ostala dio Carinske unije dok se ne postigne novi sporazum kojim bi se to zamijenilo. A ne bude sporazuma i 29. E, trećeg Ujedinjena kraljevina iziđe bez sporazuma, to će doista e, jako utjecati na, e, na taj sektor. Imamo 15 milijardi godišnje dakle na europski kontinent, to je, to je dakle uvoz hrane iz Ujedinjene kraljevine, a uvoz u Ujedinjenu kraljevinu je u vrijednosti od 40 milijardi eura, tako da uglavnom je riječ o uvozu životinja, tu su, postoje vrlo stroge provjere zdravlja i sigurnosti. U slučaju da dođe do Brexita bez sporazuma ponovno će se uvesti carine. To je u pravnom smislu nezaobilazno. Mi moramo biti e, moramo se uskladiti sa našim obvezama koje proizlaze iz članstva u VTO, zatim to će podrazumijevati promjere, provjere zdravlja životinja, provjere pošiljki E, gdje će se provjeravati da se e, sve, e, da je sve u skladu sa našim zahtjevima o zdravlju i sigurnosti. To će podrazumijevati ogromne troškove. Mi u komisiji radimo na svim scenarijima, želimo biti spremni i za taj najgori mogući scenarij. U ZPP-u mi imamo određene instrumente, ne znam je li povjerenik Hogan o tome govorio, mi imamo neke instrumente e, kojima možemo pokušati ublažiti posljedice Brexita, e, kao što smo, je bio primjerice slučaj zabrane na uvoz iz Rusije u iznosu od 6 milijardi eura, no osim toga će utjecaj na poljoprivrednike i proizvođače biti doista velik, neovisno o tome. Zahvaljujem gospodine ravnatelju, a sada ćemo čuti kolege sa svojim pitanjima. Evo, prvi je zastupnik Hojsling, izvolite. Ja, Herr eh, Zahvaljujem vam eh, na dolasku. Eh, slušali smo i prethodnu raspravu. I gospodin Hogan jutros je rekao da ne postoji dumping zbog e, uvoza i sporazuma o slobodnoj e, trgovini. Mislim, mislim da ovo dokazuje da ipak tu postoji dumping i tako dalje što stoji za njega. No, e, TTIP2, mislim, a, sada u ako se isključe poljoprivreda, kao što je rečeno, znači recimo bez uvoznica za automobile, ali zato sve drugo. Hm, dobro, možemo se onda pripremiti kada na kraju Sjedinje države kažu dobro, ne, onda ćemo izbaciti uopće e, poljoprivredu. Dobro, hvalili ste Japan. Japan je bio dva dana na snazi, a onda je japanska e, vlada e, krenula ponovno u E, izbore, ali to nije stajalo, to nije bilo rečeno napred. E, zatim Vijetnam, pisali smo komisiji zbog osnovane sumnje da se e, putem ovoga sporazuma će ilegalno drvo iz Kambođe biti samo preštambiljeno i poslano u Europu i zaobići ulazne kontrole, a zapravo se radi o ilegalno sjećaju sjeći. Ali ono što me brine i ono što mi ljudi rekli ste jednu stvar o Merkosuru, Ne ide to baš tako zbog europskih izbora tako brzo. Molim, zbog europskih izbora. Mislim da je zapravo skandal da mi sada sa desnim radikalima nastavljamo onako kao što je sada. Mislim, on je rekao da će oni i dalje ilegalno sjeći, nije ih briga za ženska prava, za bilo koja prava i kako dalje. Mi kažemo, no dobro, mi imamo mandat iz 95. pa ćemo samo pregovarati dalje i tako dalje. Znači u drugim kontekstima rekli ste zbog ljudskih prava nismo dalje pregovarali, smo sa Azijom i tako dalje. A za Mercosur sada sve ignoriramo i ništa ne radimo. Imali smo, dva puta smo pisali predsjedniku komisije gospođi Mogherini, povjerenice za trgovini, do sada nismo dobili odgovore. Ne bi li bilo vreme tu jednostavno sada jasno reći da se ne možemo praviti da se ništa nije dogodilo i da ne možemo sad sada pregovarati uvozu e, soje i govedine kao da zapravo nije bilo nikakve pro, promjene politike. To mi je prilično dramatično. Mislim, čak niti kritika sa a, Europske e, unije po Mislim, a, eto, mislim da to ipak treba reći. Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću vrlo kratko. Ja ću vam reći nešto što je vrlo jednostavno. Mislim da ne trebamo voziti poljoprivredne proizvode u Europu koje ne želimo. Mislim da je to doista bazično i u tom smislu mi je teško razumjeti zašto komisija toliko odugovlači e, na, da ne, i ne reagira na pitanje biodizela iz Argentine. Zastupnica Aguilera. Puno hvala predsjedniče. Dobrodošli gospodine Klar, hvala vam na informacijama koje ste nam dali. Zanimljive su da upoznamo stanje stvari. Upravo smo završili raspravu koja ima velikog utjecaja na proizvođača gruma zbog uvoza iz Afrike. Dakle, osim svih mogućih drugih konotacija, to je jedna od tema s kojom ćemo se morati suočavati uz budućnosti. Problem koji mi imamo sa svim tim sporazumima o trgovinskoj razmjeni sve češće je razlika po pitanju razine proizvodnje i zahtjeva od proizvođača. To sam prije toga pitala i predsjednika komisije da li se ispunjava zahtjev reciprociteta i da li se zahtijevaju isti oni uvjeti za recimo proizvodnju gruma ili nekih drugih proizvoda, da li ti isti uvjeti postoje i u e, Južafričkoj republici ili u Brazilu. Mi znamo da nisu, znamo da su drugačiji standardi. Također je drugačija klima. Jasno mi je da postoje drugačiji zahtjevi, ali naše europsko društvo je iznimno zahtjevno i e, žele e, znači, proizvode koji imaju visoke sanitarne zahtjeve. E, upravo zato kada govorimo o europskoj poljoprivredi, mi znamo koliki je trošak same proizvodnje. On je iznimno visok. A tamo vani, znači gdje se e, te iste, ta ista dobra proizvode po puno nižim cijenama, kada se sve zbroji, dolazi do dumpinga cijena. To je problem koji postoji već godinama. Dakle, ne smatrate li vi da će posljedice trgovinskih sporazuma koje sklapamo sa e, e, azijskim zemljama po pitanju riže, da će to i dalje negativno utjecati? Jer mi već sada plaćamo, već plaćamo ovih nekoliko godina od kad su neki od tih sporazuma na snazi. Naši proizvođači već plaćaju. Koja su rješenja? Dakle, jasno mi je da neke stvari nisu vaše nadležnosti, ali zahtjev po pitanju reciprociteta mora biti zadovoljen. Mi imamo neke propise koji se moraju zahtijevati u lukama. Carine su te koje su nadležne da proučavaju e, jesu li uvjeti zadovoljeni. Svaka država ima svoje kriterije za primjenu određenih propisa. A e, ovdje što se još događa, a to je što osim samih sporazuma moraju se ispregovarati i protokoli kojima će biti neke dodatne norme, neki dodatni propisi. Znači sa SAD-om toga nije bilo, vjerujem da toga neće biti znači ni ovim budućim trgovinskim sporazumima. Ali ako e, naranče mogu u SAD ući samo kroz dvije luke, kako to može biti toliko drugačije od europskih e, luka gdje bilo koja treća zemlja može uvesti kroz bilo koju europsku luku naranče na europsko tržište. Dakle, nama trebaju osim sporazuma i dodatni protokoli, trebaju nam općeniti propisi i trebaju nam kontrole na granicama. I to je ono e, što može pomoći našim e, poljoprivrednicima i proizvođačima. Hvala vam što ste mi dali malo više vremena. Zastupnik Agiju. Hvala vam što ste došli gospodine Clark. Mislim, prilično je deprimirana ova vaša publika ovdje obzirom na vašu važnost. Drago mi je e, čuti što komisija sada doista ozbiljno razmišlja mogućnost e, naudila o uvjetima e, VTO-a. Mislim, vi ste nam dali brojke tu negdje postoji e, e, rupa od 95 e, milijardi eura u hrani. To je razlika između onoga što se prodaje iz Ujedinjene kraljevine u Europi obrnuto. To je zapravo golema količina radnih mjesta također u Europskoj uniji, tako da se nadam da oni koji vide E, svoje mjesta ugroženim e, da e, će staviti pritisak i na komisiju na Junkera da shvate da je važno održati ta radna mjesta. Naime, mislim u Europskoj u Ujedinjenoj Kraljevini se trenutno plaši ljude da će biti nedostatka hrane, nedostatka lijekova i tako dalje. No, znate da će EU imati sporazume sa, u okviru VTA sa drugim ili trećim zemljama diljem svijeta, pa i vi njima izvozite hranu ili lijekovu ili da je to tako teško da se to ne može ostvariti, naravno da ne, ali mi također isto izvozimo ljekove u Europsku uniju, a svima trebaju lijekovi i obično vrlo brzo, pa bi se nada da će biti e, dogovoreni neki brzi i recipročni aranžmani u sljedećim tjednima kako bi to ostalo tako. Hvala ću kratko. Htio bih samo reći da ste saznali da će se poljoprivreda isključiti iz trgovinskih sporazuma sa SAD-om, konačno, ali to e, ne spriječava uvoz iz SAD-a. 112% e, je povećan uvoz poljoprivrednih proizvoda u posljednjih godinu dana, tim više nas to brine, što se očekuje dalje povećanje uvoza. Zanima me isto tako što je sa ovisnošću o američkom soji E, što nije dakle u skladu sa ciljevima ZPP-a kao što su autonomija. I osim toga komisija bi htjela nametnuti našim poljoprivrednicima neke stvari putem jedne e, prohibitivne ekološke politike. Zašto ne isključiti naše poljoprivrednike iz sporazuma o slobodnoj trgovini kada je riječ o sektorima gdje je konkurencija snažna? Osim toga, kako objašnjavate činjenicu da nametate našim poljoprivrednicima norme koje ne obvezuju treće zemlje, a da se svejedno događa da se pojedini proizvodi mogu pronaći na našim tržištima? Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, čas dla pana. gospodine Clark, imate riječi. Thank you very much. I'll, I'll try to reply to all of the... Hvala, pokušat ću odgovoriti na sve ono što je rečeno. Prvo, Sjedinjene države. Da, namjera je komisije isključiti poljoprivredu iz e, bilo kojih budućih pregovora sa Sjedinjenim državama. To je izrečito dogovoreno između predsjednika Trumpa i Junckera kada su se sastale i mi se toga držimo. Znači naš mandat isključuje poljoprivredu. Znači to stvar je jasna. Soja iz Ujedinjenih i Sjedinjenih država. Da, soja nam je potrebna za proizvodnju, za uzgoj životinja, za stočarstvo. Ono što se dogodilo je da su brazilski i argentinska soja koju smo uvozili zamijenjena američkom sojom koja je sada otprilike 15% jeftinija nego što je bila ranije, tako da je to zapravo reakcija tržišta na prirodan način na činjenicu da je zabranjen izvoz soje iz Sjedinjenih država u Kinu, pa je cijena pala. E, čuli smo zabrinutost sa, e, zbog e, sporazuma slobodnoj trgovini sa Japanom. Ne vjerujem da tu ima nekih problema sa sporazumom koji će sada stupiti na snagu. Istina da je bio da je vrlo mala prilika da japanski izvoznici E, uvoznici se prijave za licenciju za uvoz europskog sira, ali oni su toga svjesni i zahtjevi upravo pristižu. E, zatim spomenuli ste Vijetnam i rizik od ilegalne sječe drva iz te regije koja bi dolazila putem Vijetnamskog sporazuma o slobodnoj trgovini. E, postoji jedna, jedno izvješće radne skupine o EU Vjetnam o prevenciji i sprečavanju ilegalnog ilegalne sjeće i krijumčarenja ilegalno sjećenim drvom i to je raspravljeno na jednom odboru parlamenta. Mislim da još do juče na INTA odboru to već bilo rečeno i Europska unija zapravo dobro surađuje sa Vijetnamom na sprečavanju upravo ovih situacija koje ste e, izrazili problematične. Što se Merkosura tiče, treba vidjeti koje su nove brazilske politike za okoliš, održivost i ljudska prava, pa će onda vijeće odlučivati hoće li se obustaviti ili e, raskinuti pregovori sa Mercosurom ukoliko dođe do značajnog pogoršanja u nekom od navedenih područja. Gospođa Aguilera e, je rekla nešto što je spomenuto u prethodnoj raspravi o agrumima, da treće zemlje ne moraju ispunjavati naše rigorozne standarde, no to me zapravo nije e, slučaju sa ili bez e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Uvoz mora ispunjavati iste sporazuma, iste standarde sigurnosti e, i zdravstvene ispravnosti kao i europski proizvodi. Znači, bilo koja afrička naranđa mora imati e, iste, ispunjavati iste zahtjeve sigurnosti hrane kao one iz e, Španjolske. I mi smo doista ponosni na e, zdravstvene zahtjeve koji se odnose i na domaću proizvodnju i na uvoze. Mi bismo rekli da su među najboljim i najsljedivijim e, sustavima za hranu na svijetu. Te što još mogu odgovoriti, dakle, na eh, on zaštnu klauzulu riži. Već snadate da prije četiri godine jedna je država članica zatražila da pokrenemo zaštitni mehanizam za rižu kako bi se zaustavili ili smanjio uvoz iz Kambođe i Mijanmara i komisija je to istražila i napravljena je jedna studija e, ispunjavaju li se uvjeti te za tu zaštitnu mjeru i zaključak je bio da u tom trenutku uvoz nije dramatično rastao i da bilo koja promjena u cijeni europske riže nije bila uzrokovana uvozom, e, dakle to je bila ocjena koja je napravljena temeljem činjenica i sada smo ovom prilikom e, primijenili isti e, isti kriterij i utvrdili da da ovaj puta treba aktivirati zaštitnu mjeru jer uvoz utječe na europsku proizvodnju pa smo pokrenuli zaštitnu mjeru. Mislim da naše propise se moraju primjenjivati na fer način. Ako postoji potreba za sigurnosnom mjerom, onda ju treba primijeniti. Ako postoji problem na europskom tržištu zbog nekih drugih faktora, bez obzira koji su oni bili, svejedno e, treba djelovati, a ne e, to prebacivati svu krivnju uvozu ako tome nije tako. Gospodin Agnju je načelno govorio o rizicima i implikacijama hard Brexita, no deal Brexita. To nije u okviru moje kompetencije, a niti mog platnog razreda da vam odgovaram na to pitanje. E, međutim, znam da se od da se rade sporazumi kako bi se osigurao međusobni promet e, lijekovima, ali ja to čitam u novinama kao i vi. Gospodin Lozu je spomenuo zabrinutosti oko rizika uključivanja poljoprivrede e, u bilo koje buduće trgovinske sporazume EOSAD. E Mislim da sam ja to rekao. Komisija ne predlaže e, uključivanje, nego zapravo <laughs> isključena je poljoprivreda, to će svakako potvrditi vijeće, ali to je u skladu sa sporazumom između naših predsjednika. A što se tiče vašeg općenitog pitanja, ne može li se poljoprivreda sustavnije isključiti sa sporazuma o slobodnoj trgovini? Odgovor je sustavno ne. Iz niza razloga, prije svega E, moramo u smislu poštivanja propisa Svjetske trgovinske organizacije moramo učinkovito obuhvatiti 90% trgovine u trgovinskom sporazumu. Tako da kod mnogih partnera gdje je poljoprivreda važan dio trgovine, ako isključite poljoprivredu pa će ispod 90% ukupne trgovine, to neće biti u skladu sa smjernicama Svjetske trgovinske organizacije. A drugo, mnoge od naših trgovinskih partnera misle da je poljoprivreda naravno jest njihov vrhunski prioritet i ne bi bilo moguće sklopiti sporazum ako nešto iz poljoprivrede ne uključimo iz naše strane i nešto e, popustimo. Znači, kao što je rečeno, naši sporazumi s ostatkom svijeta nisu samo u pitanju poljoprivrede, nego i industrijske proizvodnje, s usluga i tako dalje. Nas zanimaju neka druga područja, e, druga su područja koja industrija u našem interesu, tako da je i poljoprivreda dio pregovora, naročito tako je to ključni prioritet neke treće zemlje. A treći razlog je što mi sve više i više imamo ofenzivni interes u uključivanju poljoprivrede i hrane u sporazume slobodnoj trgovini, jer Europska unija je sve konkurentnija na svjetskim tržištima. Ne govorim sada o poteškoćama s kojima su poljoprivrednici suočeni sa cijenama na unutarnjem tržištu, no kod izvoza mi smo najveći svjetski izvoznik poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Imamo golemi višak u tom području i europska sigurnost i kvaliteta i reputacija europske hrane i pića vrlo je visoka u zemljama u razvoju i izvoz e, prije deset godina je bio otprilike 7%, E, europske poljoprivredne proizvodnje. Sada je došlo to na otprilike 12,5%. Znači izvoz postaje sve važniji, raste u važnosti u postotku naše cjelokupne proizvodnje izvoza. Znači mi smo zainteresirani za uključivanje hrane i poljoprivrede u većinu naših sporazuma o e, slobodnoj trgovini. Za visoko kvalitetne proizvode, mliječne proizvode, vino, svinjetinu, maslinovo ulje i mediteranske proizvode i obrađene proizvode kao i e, e, treći razlog su naši proizvodi sa zaštićenim e, geografskim podrijetlom. Zato se, <laughs> zato i nemamo namjeru isključiti i zanima nas uključivanje poljoprivrede u buduće sporazume o slobodnoj trgovini. Zahvaljujem. Evo ga. Evo, uspjeli smo odraditi sve točke dnevnog reda od danas i jedno od jučer. Zahvaljujem još jednom e, e, gospodinu Clarku, zahvaljujem i kolegama, posebice kolegama koji su ostali sve do kraja ovog našeg današnjeg sastanka. Evo zaključujem sastanak, a sljedeći sastanak će biti održan 29. E, u 14.30 sati. Želim vam e, lijep povratak kući. Sastanak je završen. Thank you. Thank you. Yeah. Sí, gracias a eh, usted, señora.